regulatorni okvir e, vezan uz internet koji je danas pred nama. Zahvaljujem kolegice Del Castillo. Sada zatvaram raspravu. Glasovanje će biti održano danas. Žao mi je e, zbog nekih tehničkih i organizacijskih problema koje smo imali tijekom jutrošnje rasprave i sada prepuštam predsjedanje predsjedniku Martinu Šulcu.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 Dnevni e, red nam sada nalaže da krećemo na e, izjave Komisije Europskog vijeća U zaključcima sa sastanka Europskog vijeća održanog 15. i 16. listopada, posebno o financiranju međunarodnih fondova, te sastanka čelnika od 25. listopada 2015. o zapadno-balkanskoj ruti, te priprema sastanka na vrhu e, koji će se održati u Valeti 11. i 12. studenog ove godine. Dragi kolege, u nedjelju sam na, na poziv predsjednika komisije također sudjelovao na sastanku čelnika država i vlada zajedno uz političke lidere zemalja, zapadno-balkanskih zemalja po pitanju teme vezane uz zapadno-balkansku rutu. Kada govorimo o toj situaciji, smatram da je u potpunosti opravdan taj sastanak koji je bio održan na poziv predsjednika komisije gospodina Junkera kako bi se odlučilo o daljnim operativnim planovima koje treba izvršiti. Predsjednik Tuski, ja smo odmah prihvatili taj poziv da sudjelujemo na tom sastanku. E, također smo i mi u okviru europskih institucija pokušavali naći odgovore na e, tu migracijsku krizu i zapravo je danas jako bitno razgovarati o rezultatima zaključaka tih e, dvaju sastanaka. Dame i gospodo, u nedjelju je na, rekao bih, jako brutalan način e, zapravo izašlo na vidjelo taj hitni, e, hitni karakter situacije e, zapadno-balkanskih zemalja gdje su sada tisuće migranata koji su gladni, kojima je hladno, koji nemaju krov nad glavom, koji zapravo usred noći prelaze preko naših granica. Uskoro će stići zima i kao što je rekao i predsjednik Jean-Claude Juncker, zapravo e, e, u opasnosti smo od humanitarne katastrofe. Prekvičer je dogovoren plan od 17 točaka i to smatram da je važan korak koji bi se trebao što je brže moguće ostvariti a nakon toga će morati uslijediti i daljnji koraci. Kao što sam već imao mogućnost reći, ja sam prekvičer izašao sa sastanka iznimno zabrinut. Moram vam reći da je klima koja je karakterizirala cijeli taj sastanak, da je atmosfera e, e, zapravo e, bila, ukazivala je na hitnost te situacije. Često dolazi do raznih dogovora koji se kasnije ne poštuju. Kada govorimo o vladama, bile to vlade ljevice ili desnice, oni smatraju da je nacionalni egoizam najveća prepreka ka donošenju zajedničkih rješenja. I je dva pitanja koje su sada u igri, oko kojih bismo se trebali brinuti. S jedne strane to su migranti, s druge strane evropska kohezija. Sada bih dao riječ predsjedniku Europskog vijeća, gospodinu Tusku, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Sastanak Europskog vijeća 15. listopada održani. Htio bih sada reći sljedeće. Kriza i izazovi s kojima se suočavamo svi mi u Europskoj uniji možda je najveći izazov koji smo imali u posljednjih nekoliko desetljeća. Ne sumnjam da taj izazov ima potencijal da izmjeni Europsku uniju onako kako smo izgradili. Također ima potencijali da uništi neka postignuća kao što je slobodno kretanje bez granica između zemalja u šengenskom prostupu, prostoru. Ono što je još opasnije jest da može izazvati tektonske promjene na europskoj političkoj sceni. To nisu promjene na bolje. Ovo su svakako izvanredna vremena koja zahtijevaju izvanredne mjere, isto tako izvanrednu solidarnost i žrtve. Meni u svojstvu predsjednika Europskog vijeća, a vjerujem i većini nas, od ključne važnosti da osiguramo jedinstvo država članica i institucija Europske unije. Zajedno ćemo riješiti ovu krizu. U protivnom ne želim niti razmišljati o tome koje bi moglo biti alternativno rješenje. Od samog početka krize naglašavam važnost zaštite vanjskih granica Europske unije. Još uvijek nemamo dogovor o tome na koji način to operativno postići, no barem se svi slažemo da prioritet mora biti zaštita vanjskih granica Europske unije. Nažalost, situacija se neće poboljšati, kao što sam upozorio ovaj dom kada sam posljednji put ovdje uzao riječ. Primjerice, novi val izbjeglica iz Alepa i napada nakon ruskih napada u Siriji, dakle bilo je više od 100.000 izbjeglica. Od posljednjeg sastanka Europskog vijeća čelnici su plaho pozdravili dogovor e, o migracijama sa Turskom. Ovdje želim zahvaliti potpredsjedniku Timmermansu koji radi na tehničkim pojedinostima. Ovaj dogovor s Turskom imat će smisla samo ako pomogne njima, dakle migrantima. Međutim, suradnja ne, se neće lako odvijati. ne smijemo imati iluzije da bilo koja treća zemlja, uključujući i Tursku može umjesto nas zaštititi naše vlastite granice. Zatim čelnici su isto tako odlučili da će stvoriti 11 sabirnih centara u Italiji i Grčkoj koji bi trebali do 11. mjeseca postati operativni. To je ambiciozan plan koji zahtjeva da se izdvoji više sredstava za Frontex i za EASO. Trenutno evropske agencije imaju manje od polovice u odnosu na potrebe. Što se tiče sabirnih centara, mi smo započeli raspravu o tome kako bi ti centri za registraciju prihvat trebali funkcionirati. Još se na tome radi. Zatim smo detaljno razgovarali o tome kako zaštititi vanjske granice. Moramo stati na kraj nepotrebnoj raspravi o tome između onih koji zagovaraju otvorenost i onih koji zagovaraju zaštitu granica. Mislim da nam treba jedno i drugo, moramo imati učinkovitu zaštitu vanjskih granica kako bismo mogli upravljati situacijom na granicama. To znači da se trebaju zatvoriti e, nezakoniti prijelasti, da se moraju registrirati svi tražitelji azila, te da se trebaju organizirati odgovarajući prihvatni centri. To neće samo po sebi zaustaviti priljev izbjeglica, ali će ga značajno smanjiti i u tom smislu je na Europskom vijeću dogovoreno da će Frontex dobiti prošireni mandat te da će moći intervenirati u kriznim situacijama na granicama i to mnogo brže i odlučnije. Isto tako će preuzeti vodeću ulogu kada je riječ o povratku nezakonitih migranata. Treba nam pomoć Europskog parlamenta da to odradimo u što kraćem roku. Cilj je da se Frontex ekipira potrebnim instrumentima kako bi mogao u potpunosti zaštititi europske granice. Htio bih eh, komentirati na impresivan rad eh, što se tiče financiranja Frontexa, a isto tako i Evropskog ureda za potpore azilu. Paralelno s tim procesom morat ćemo raditi i na tome kako osnažiti solidarnost među državama članicama. Prvi korak bit će da se Frontexu i EOS-u daju svi potrebni resursi, te da se provedu mehanizmi za privremeni premještaj migranata i izbjeglica i na taj način će se e, rasteretiti one zemlje koje su najviše pogođene ovom krizom. Ova kriza ne tiče se samo izbjeglica iz Sirije. Za dva tjedna ću pozvati, e, odnosno sazvat ću sastanak u Valeti gdje će biti nazočni afrički čelnici i tu bi se trebalo uspostaviti novo partnerstvo između Europske unije i Afrike u području migracija. Na Europskom vijeću dogovoreno je da se postignu konkretne operativne mjere na pošten i uravnotežen način kada je riječ o povratu i readmisiji te o sprečavanju nezakonitih migracija i da će to popratiti mjere za rješavanje stvarnih uzroka migracija te će se pomoći gospodarskom razvoju Afrike i isto tako će se razmotriti mogućnosti za zakoniti migracijske puteve. Razmatramo i mogućnosti za sigurne prihvatne smještane kapacitete te želimo pružiti dugotrajnu perspektivu za izbjeglice i njihove obitelji, što omogućuje i pristup radnim mjestima i obrazovanju do povratka u njihovu, do povratka u vlastitu zemlju. Na kraju zatražit ćemo od država članica da daju dodatni doprinos tim naporima i naporima UNHCR-a te UN-ovog programa za hranu i ostalih agencija, isto tako da se podrži i regionalni, regionalna zaklada Europske unije za Siriju i zaklada za afričke zemlje. Gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege, na kraju još nekoliko riječi o Britaniji. E, u posljednjih nekoliko mjeseci su moji službenici razgovarali sa Velikom Britanijom. Mi pozdravljamo odlučnost predsjednika vlade Camerona e, da nam u pisanom obliku do početka studenog predstavi svoje zahtjeve. Zahvaljujem predsjedniče Tusk. A sada dajem riječ predsjedniku komisije, gospodinu Junkeru sehr verehrter herr präsident herr präsident des europäischen rates meine damen und herren abgeordnete predsjedniče vijeća poštovani kolege zastupnici dragi kolege prošlog tjedna na zapadno balkanskom putu vidjeli smo izbjeglice koje spavaju na hladnoći na vjetru a uskoro će taj put biti prekriven snijegom i ledom. Zima se približava i sada je bitan svaki dan. To je upravo zbog razlog zbog kojega smo u dogovoru sa predsjednikom vijeća Tuskom odlučili prošle nedelje na izvanredan sastanak pozvati šefove država i vlada zemalja Europske unije i također tri zemlje koje još nisu članice Europske unije. Na tom sastanku je sudjelovalo osam članova, također gospodin Haseborn iz Luxemburga i također predstavnici sljedećeg predsjedništva. Također sam e, pozvao predsjednika Tuska i predsjednika Šulca. Smatram da je važno naglasiti naime da izbjeglička kriza ne pogađa samo zapadno-balkanske zemlje kojima te izbjeglice prolaze, nego i sve europske zemlje institucije moraju pomoći, naročito kada je riječ o odlukama koje imaju posljedice i po proračun. Želim ponovno izraziti zahvalnost na tome što je Europski parlament u rekordnom roku popratio sve prijedloge Europske komisije. Na taj način parlament je omogućio komisiji da u stvarnost e, pretoči naše odluke. Također sam e, pozvao i gospodina Gutjereša i predstavnike Europske službe za vanjsko djelovanje i E, tri zemlje u neposrednom susjedstvu Europske unije koje su najzahvaćenije kretanjem migranata po zapadno-balkanskoj ruti. Komisija želi razgovarati i sa izravno uključenim zemljama zato jer su potrebne operativne mjere tako da svakodnevno treba djelovati kako bi se odmah odgovorilo na zahtjeve zemalja članica, naročito kada je riječ o rješavanju problema izbjegličke krize. Ovaj izvanredan sastanak zapravo možda nije niti bio potreban. Naime, zemlje Zapadnog Balkana su trebale moći samostalno razgovarati, no po prvi puta e, smo se okupili za istim e, stolom i međusobno razgovarali. I to je dijalog e, koji ćemo nastaviti. ta je nada izražena, a na taj način e, uspjeli smo i ostvariti tu nadu. Uspjeli smo razgovarati i o određenim podjelama i naravno pravilo je međusobni dijalog. Naime, ne smijemo dopustiti nepostojanje dijaloga između zemalja o zajedničkim problemima, a problematično je to što je za to bio potreban izvanredan sastanak vijeća i to pokazuje da Europska unija nije u dobrom e, stanju jer ono što se dogodilo u nedjelju trebali su spontano organizirati upravo oni koji su izravno zahvaćeni ovim pitanjima. Dijalog je bio iskren, izravan, djelomično također i zahtjevan. I najsva izlaganja možemo okarakterizirati kao sastavnim dijelom dijaloga. No ipak u tom izvanrednom formatu, zato jer su to zahtjevale izvanredne okolnosti, uspjeli smo se sporazumjeti da ćemo zajednički se nositi s tim problemom. Zbog toga doista vrlo cijenim vaše zalaganje, cijenim zalaganje država zbog toga što su se potrudile naglasiti da Europu ne možemo izgraditi djelujući jedni protiv drugih, nego samo zajednički. Nedjelja nije bila dan velikih izjava, nego je trebalo zasukati rukave i odmah dogovoriti neposredne operativne mjere koje možemo odmah primijeniti na terenu. Čelnici su se obvezali da će riješiti tri glavna izazova. Kao prvo, preuzeli su obvezu da će pružiti smještaj izbjeglicama koji pristižu kako oni ne bi morali e, boraviti vani na hladnoći. Također su preuzeli obvezu da će im pružiti i zdravstvenu pomoć, hranu, vodu i također civilnu zaštitu tamo gdje je to potrebno. Jučer je slijedom toga Hrvatska aktivirala mehanizam civilne zaštite i stavila na raspolaganje šatore, pokrivače i električne peći. Zbog toga želim pozvati sve zainteresirane da e, Hrvatskoj pomognu u nabavi svih potrebnih predmeta. Također, se za 100.000 mjesta povećalo smješene kapacitete za izbjeglice na području Zapadnog Balkana. Gospodin Cipras je obećao da će osigurati još dodatnih 30.000 mjesta do kraja godine uz pomoć UN-a i ACNUR-a otvorit će se još 20 tisuća e, mjesta u smještenim kapaciteta i također AKNUR će pružiti potporu kako bi se povećalo smještene kapacitete za dodatnih 50 tisuća mjesta duž zapadno-balkanske rute. Također smo zaključili da treba djelovati kako bi se usporilo ne kontrolirani priljev, što znači i registraciju pri ulasku u EU, uniju, a također i obavještavanje izbjeglica o e, svim potrebnim zahtjevima i također o posljedicama e, odbijanja registracije. Ne registracija, ne jamči nikakva prava. No registration, no rights. Izbjeglice moraju to znati. One naravno imaju prava koja smo mi uvijek branili, ali također imaju određene obveze. Zajedničko upravljanje migracijskim e, tokovima također znači i dijeljenje informacija. Prošli tjedan došlo je do prijelaza iz jedne zemlje u drugu. E, zemlje su se počele međusobno optuživati, upirati prstom jedne u druge umjesto da surađuju i razgovaraju. To je širenje panike koje sprječava donošenje rješenja i to ide na štetu i susjednih zemalja, a također i europske solidarnosti. Mi želimo stati na kraj takvu vrsti postupaka. Zemlje moraju pomagati svojim susjedima, a to se može ostvariti širenjem informacija o raspoloživim kapacitetima i broju pristiglih izbjeglica, o tome koliko je izbjeglica na putu, gdje se nalaze granični prijelazi, kamo se izbjeglice kreću, koliko je pokrivača upotrebljeno, koliko ih se može staviti na raspolaganje jednoj susjednoj zemlji kojoj to doista treba. Čudi nas što je bilo potrebno ulaganje ogromnih napora kako bi se uvjerilo zemlje članice da podijelite informacije sa svojim susjedima. Dakle, to je zdravorazumski. Iznenadilo me to što smo morali uvjeravati zemlje članice u potrebu da moraju dijeliti te informacije. To pokazuje da Europska unija nije u dobrom stanju moramo podijeliti odgovore na vrlo jednostavna pitanja poput onih koje sam spomenuo. Jučer sve zemlje koje su se delovale na sastanku su imenovale kontakt točke za potrebu trenutačne razmjene informacija. Komisija će pratiti tu provedbu na tjednoj osnovi i već smo ovoga tjedna e, predvidjeli prvi konferencijski poziv za četvrtak. Također su se čelici obvezali da će ojačati i nadzor granica. Naime, trebamo ojačati europske vanjske granice, naročito iz, sa Grčkom, Srbijom i Albanijom. Do kraja ovoga tjedna 100 tisuća 400 tisuća dodatnih um, eh, policijskih službenika će biti razmišljena u Sloveniji i također ovoga tjedna ih se izistirao na registraciji izbjeglica i migranata. Zemlje će pojačati svoje napore u smislu povratka imigranata kojima nije potrebna zaštita u tom smislu komisija je spremna raditi na sporazumima o readmisiji sa zemljama s kojima još nemamo takve sporazume, a istovremeno ćemo nastaviti raditi na poboljšanju readmisijskih sporazuma poput onih koje recimo imamo sa Pakistanom. Još jedna činjenica koja me frapirala prije nego što sam ušao u dvoranu je bila rasprava o sljedećoj temi. Gotovo sve države članice, bez iznimke, skrenule su pozornost svih ostalih na visoke troškove politike koju države članice moraju provesti u kontekstu rješavanja izbjegličke krize. Potpuno ih razumijem u tome. Upravo iz tog razloga je s 15. listopadom komisija kojom predsjedavam objasnila državama članicama sljedeće. Kada je riječ o tome kako kvalificirati proračunske troškove koji se izdvajaju za rješavanje izbjegličke krize, s obzirom da je riječ o tumačenju pakta o stabilnosti, naime pravila o primjeni pakta stabilnosti govore o tome da će e, se primijeniti određena fleksibilnost od strane komisije. Mislim da je pred nama jedan problem e, koji je izuzetno ozbiljan i ja ću to reći svugdje i bilo kada. Pakt je pakt i neće biti pakt u onom smislu riječi, ako se ne budu ulagali svi napori u provedbi zajedničke politike. Prema tome mi ćemo izvršiti analizu po zemljama i vidjet ćemo u kojoj mjeri se treba uzeti u obzir i taj dodatni trošak provođenja politike za rješavanje izbjegličke krize. Dakle, mi ćemo primjenjivati odredbe pakta onako kako ga je izmijenila komisija, ali ćemo to učiniti individualno, dakle razmotrit ćemo slučaj svake pojedine zemlje. U nekim zemljama, uključujući i velike zemlje, ne poduzimaju se dovoljni napori. Ukoliko neka zemlja poduzima izvanredne napore, onda treba postojati i tumačenje koje je sukladno tim uloženim naporima. One zemlje koje ne poduzimaju dodatne napore, koje nisu u stanju pokazati da na njih ozbiljno utječe trošak te politike koju sam spomenuo, neće dobiti tako fleksibilnije tumačenje odredbi pakta. Oni koji žele da se pakt fleksibilnije primjenjuje, u njihovom slučaju moraju pokazati da imaju i e, potrebnu odgovornost u tom smislu. I na kraju, dragi kolege, moramo biti svjesni činjenice da su sredstva u proračunu Europske unije ograničena, resursi su ograničeni, a isto tako i prostor za fleksibilnost. I zapravo smo došli do krajnjih mogućnosti e, kojima raspolažemo u vezi s našim proračunskim sredstvima. Komisija je poduzela sve kako bi se sva sredstva mobilizirala u tim naporima. Međutim, mi nemamo dovoljno sredstava u europskom proračunu da se nosimo sa svim poteškoćama koje su pred nama i u tom smislu želim pozvati države članice, a i Europski parlament, te Europsku investicijsku banku da provedu jednu analizu kako bi se vidjelo koje su mogućnosti za dodatnim financiranjem koje nam je potrebno da se suočimo s ovom krizom. Dakle, za izvanredne okolnosti potrebna su i izvanredna financijska sredstva. Mi ćemo u predstojećim tjednima raditi na tome. U nedjelju je bio dan jedinstva. Po prvi puta su se čelnici Zapadnog Balkana sastali i razgovarali o zajedničkim problemima i dogovoreni su konkretne mjere kako bi se bolje riješila ova situacija. Te mjere su dopuna onima o kojima smo raspravljali na sastanku Europskog vijeća 15. listopada. Predsjednik Tusk je već spomenu odlike koje su donesene tom prilikom na sastanku 15. listopada. Dakle, toga dana mm, i nastavno na ono što sam već rekao pred ovim domom, ja sam želio da se postigne jedan cilj, a to je bio, to je bilo da države članice ispune obećanja zadana 23. rujna, dakle na prethodnom sastanku Europskog vijeća. Nije ostvaren napredak e, na dovoljnoj razini, a taj napredak je potreban prvenstveno u dva područja. Već sam spomenuo da treba ubrzati provedbu operativnih mjera kako bi mehanizam za premještaj mogao operativno profunkcionirati, isto vrijedi i za sabirne centre. Zatim treba nam potpora e, u smislu proračunskih sredstava. Ja sam već rekao jasno pred ovim domom, a i na sastanku Europskog vijeća, da države članice moraju poduzeti više i da moraju djelovati brže kako bi ispunile obećanja na koja su se obvezala 23. rujna. To je ključno. Želimo li da se provedbe, da se odluke provedu i u operativnom smislu. Čuo sam e, od zemalja da će one ispuniti obećanje. Neke zemlje su ponovile svoje obećanje, međutim druge još uvijek e, reagiraju presporo, a trebale bi reagirati mnogo brže. U rujnu su države članice obećale da će uputiti svoje stručnjake i da će poduprijeti rad agencija. E, potrebni su nam stručnjaci u agencijama, to nam je potrebno hitno da se pomogne u registraciji e, izbjeglica i u uzimanju otisaka prstiju. Europski ured za potporu azilu, EASO, zatražio 374 stručnjaka. Od jučer je 20 država članica ponudilo 145 stručnjaka. Međutim, još uvijek nam treba 2029 stručnjaka više. Isto tako je, ostavljen, eh, je ostvaren napredak eh, i u smislu Frontexa. Oni su zatražili 775, a dobili su 650 eh, stručnjaka. No to nije dovoljno. Što se tiče premještaja, mehanizma za premještaj, i ovdje se e, stvari pomeću, ali presporo. Države članice moraju ispuniti obećanja, moraju imenovati nacionalne koordinatore i uputiti časnike za vezu u Italiju i Grčku, te e, poboljšati njihove smještajne kapacitete. 25 država članica od 26 preuzele obvezu da će to učiniti. Sada su imenovali nacionalne koordinatore. Osam država članica imenovalo je časnike za vezu za Italiju, a samo tri one koje će djelovati u Grčkoj. Devet država članica izvijestilo nas je da će moći e, premjestiti 700 osoba, međutim odluka je da se premjesti 160 tisuća izbjeglica kojima je potrebna međunarodna zaštita. Dakle, postoji velika razlika između preuzetih obveza i situacije na terenu. To moramo riješiti jer ćemo protivnom izgubiti sav kredibilitet. Prije tri tjedna donijeli smo odluku da stavimo na raspolaganje sva proračunska sredstva kojima raspolaže Europska unija za buduću provedbu politika. Dakle, u potpunosti smo iskoristili proračun Europske unije. Mi ćemo, e, dakle, govorimo o komisiji, ali riječ je o novcu poreznih obveznika. Mi ćemo staviti 10 milijardi eura na raspolaganje upravo u svrhu rješavanja izbjegličke krize tijekom 2015. i 2016. Mi smo povećali na 10 e, milijardi iznos koji ćemo staviti na raspolaganje. 23. rujna države članice obećale su da će E, da će dati potrebna sredstva, međutim u smislu bilateralnih nacionalnih doprinosa još nam nedostaje 2,3 milijarde eura jer do sada države članice nisu poduzele ono što je bilo potrebno i e, do sada su rekli da će nam dati 486 milijuna. To je velika praznina e, kao i prije kada nam je nedostalo 2,3 milijarde eura. Dakle, moramo, moramo poduzeti nešto više, jer u protivnom nećemo biti na visini zadatka. U studenom će se održati sastanak na vrhu sa afričkim zemljama. Mi smo htjeli da se to održi jer smo smatrali da problem priljeva izbjeglica ne odnosi se samo na Europu, dakle ne možemo smatrati da postoji svijet s jedne strane i Europa s druge strane. Ne, Europa se nalazi u svijetu i zato moramo djelovati u suglasnosti sa našim prijateljima iz Afrike. Međutim, ja ne mogu doći u valetu uh, i pokušati organizirati ozbiljan dijalog ako ne ispunimo obećanja koja smo sami preuzeli i ako nismo u stanju dakle održati obećanja koje smo im sami dali. Dakle, mi se moramo pobrinuti da do sastanka o valeti e, ta zadana održanja i preuzete obveze uistinu ispunimo. Gotovo sam završio, gospodine predsjedavajući. Ne bih htio iznijeti zaključak, a da se ukratko ne dotaknem e, odnosa s Turskom. Mi imamo zajednički akcijski plan koji smo sastavili zajedno s Turskom. Komisija je iznijela neke konkretne prijedloge s tim u vezi i to je uglavnom sastavljeno uz pomoć predsjednika Tuska koji je ne samo ne samo da je s nama usko surađivao, nego nam je pružio i veliku pomoć. Isto tako smo dobili pomoć potpredsjednika Timmermansa u pregovorima s Turskom, tako da želim i njemu osobno zahvaliti na tome. Želim zahvaliti obojci kolega jer su nam uistinu uvelike pomogli u našim nastojanjima da kreiramo jednu politiku e, za rješavanje izbjegličke krize. Povjerenik Avramopoulos također je vrlo angažiran u svim pitanjima koja se tiču politike rješavanja izbjegličke krize. U tom smislu mislim da je neophodno da predsjednik komisije preuzme i svoj dio odgovornosti, no mislim da neki drugi imaju još veću odgovornost i nadam se da nitko od nas nije, eh, da smo svi mi ispunili svoj zadatak i predsjednik komisije je u tome bio predvodnik, ali su i svi ostali krenuli njegovim primjerom. Uvaženi kolege, da se vratim na situaciju s Turskom. Mi moramo surađivati s Turskom kako bismo mogli provesti ovaj zajednički akcijski plan. Već sam spomenuo povjerenike Avramopulosa, Hana i Timmermansa koji rade na tome. Međutim, pred nama je još mnogo posla. Ne možemo sada posustati. Ja podržavam e, pisane dokumente koji su objavljeni. Bilo je nekih okljevanja i zadrški vezano uz to što konkretno možemo poduzeti u kontekstu pregovora s Turskom. Imamo 2,5 milijuna izbjeglica koje se nalaze u Turskoj. Turska duže vrijeme ima mnogo veći broj izbjeglica nego što ih mi imamo i zato imamo zapravo nekoliko mogućnosti. Možemo zauzeti sljedeći stav, a to je da kažemo da Evropska unija zajedno sa njezinim institucijama ima neka neriješena pitanja u odnosima s Turskom, kao što su sloboda medija, ljudska prava i tako dalje. Dakle, možemo nastaviti inzistirati na tome, no pitanje je kamo će nas to dovesti u razgovorima s Turskom. Već sam spomenuo potpredsjednika Timmermansa i ostale koji pregovaraju s Turskom i oni su pozdravili činjenicu da je turska vlada spremna s nama surađivati. Mi znamo da postoje neki nedostaci, no moramo uključiti Tursku u naše inicijative. Turska se slaže s nama da je potrebno poduzeti neke korake u svrhu rješavanja izbjegličke krize i da se to mora učiniti zajedničkim naporima. Moramo se pobrinuti da se zaustavi priljev izbjeglica iz Turske u Europsku uniju. Dakle, očito je da još uvijek dolazi velik broj ljudi sa juga. Mnogi dolaze u Tursku i cilj im je doći do država članica Europske unije. Tu postoje još neka pitanja. Svoje djeci mora se omogućiti školovanje. Trebamo se pobrinuti da postoje odgovarajuće prilike za djecu koja žive u izbjegličkim kampovima. Nema nikakvog smisla da dobiju mjesto u izbjegličkom kampu, a da istovremeno nemaju nikakvu perspektivu za budućnost, da ih se prisiljava da žive u tim izbjegličkim kampovima. Moramo surađivati s Turskom kako bismo imali odgovarajuće kapacitete u izbjegličkim kampovima u skladu s potrebama izbjeglica. Turska je dobila 250 milijuna eura za, u tu svrhu i države članice morat će intenzivirati napore i izdvojiti veća sredstva, dakle mnogo veći postotak s obzirom na onaj nedostatak koji sam ranije spomenuo. Moramo razgovarati s Turskom isto tako i o liberalizaciji viznog režima, o intenziviranju pristupnih pregovora no istovremeno se moramo držati vlastitih odluka i stajališta te temeljnih načela na kojima počiva Europska unija. Želim apelirati na ovaj dom da pomogne Europskoj komisiji, da poduzmete sve što je u vašoj mogućnosti kako biste nam pomogli da zajedno s Turskom postignemo dogovore koje će biti provedivi jer u protivnom će se pogoršati situacija u Siriji i situacija će biti još ravnoteža. Želim dodati još nešto. Svi se moramo pozabaviti pitanjem Agencije za zajedničke granice kao i e, obalnom stražom. To nam je potrebno da bismo mogli djelotvornije zaštititi vanjske granice. Također su nam potrebne informacije e, ako želimo pomoći izbjeglicama. Naravno, među njima su neke izbjeglice, drugi su tražitelji azila, a neki će se morati i vratiti budući da neće imati mogućnost ostati u Europskoj uniji, a i neki će se vratiti u Siriju nakon što se situacija u toj zemlji riješi. Želim zahvaliti svima na pozornosti, ovdje postoje brojna pitanja o kojima ćemo raspravljati u buduće, kao što su ekonomska i monetarna unija, no da kako ovo je trenutno jedno prioritetno područje i mi ćemo nastaviti razgovarati o produbljivanju ekonomske i monetarne unije na temelju izvješća pet predsjednika. Ste sigurno već upoznati i mislim da je ključno da se Europski parlament uključi u rad i u sve rasprave koje se vode i mi smo odlučni u tome u konačnici vi imate ulogu kao zakonodavac, a Europska komisija je vrlo svjesna te vaše uloge kao i potpore koju nam pružate te izvrsnih odnosa koji postoje između naše dvije institucije. Hvala na pozornosti. Puno hvala predsjedniku komisije. A sada u ime Pučna gospodin predsjednik Weber, izvolite. Gospodine predsjedniče komisije, predsjedniče parlamenta, kolegice i kolege. Jučer kada sam pripremao ovo svoje izlaganje, E, mogu reći da sam zabilježio nekoliko stvari. Mi smo za potpore e, kako po pitanju kvota, tako po pitanju i e, sigurnih zemalja porijekla. A onda kada sam ponovno gledao te bilješke, shvatio sam da sam zapravo imao slične govore. I zato bih danas htio odmah započeti govorom o političkoj situaciji. Mi smo vidjeli već u nedjelju da komisija je ta koja želi zadržati ujedinjenu Evropsku uniju i zato obavlja onu ulogu koju smo mi uvijek priželjkivali. Jean-Claude Juncker je politički jasno pokazao da postoje određene političke pretpostavke, da postoje također i e, tekstovi e, komisije te i povjerenika e, Polosu su zapravo i tekako poznati. I kada govorimo o samom proračunu, ja vam jamčim, ne samo za tvoj klub, ne samo za svoj klub, i kada govorimo o druga dva teksta o kvotama, o dokumentima o kvotama i o sigurnicenjem porijekla, mi smo ti koji ćemo potpomoći da brzu provedbu i mi smo spremni brzo reagirati Nadamo se da će tako postupiti države članice. Predsjedniče vijeća, postoje neka obećanja koje su održana, ali nisu poštovana. E, ja bih rekao da kada se u Europskom vijeću govori o budućnosti, onda je bitno da se ne daju samo filozofske izjave, popćenite filozofske izjave, nego da se zaista traži da se da obećanja i izvrše. Vi predsjedničke Tusk imate jako veliku odgovornost, imate jako važnu ulogu. U budućnosti ja želim da se konkretno pita države članice što je bilo od svih tih obećanja i što se ispoštovalo od ovog trenutka. Ono što nama treba, a to je oštar pritisak također i na razini vijeća kako bismo išli prema dalje, imajući na umu da je zima pred vratima. Kolegice i kolege, mi smo vidjeli e, što, do čega su doveli nacionalni egoizmi, dakle do čega su doveli Europa Faraže Le Pena i na kraju ono što imamo, a to je e, nepostojanje odluka Europa desnice koja ne uspjeva iznaći rješenja. Mi kao Evropska, Evropski klub Pučana se vrlo jasno razlikujemo od toga. Mi kažemo da ako se pomaže Jordanu i Libanomu, također i Europa je ta koja mora pomoći i mi smo u Europi ponosni na svoju zaštitu ljudskih prava. Ovdje ne govorimo o kršćanskim e, pravima, nego govorimo o ljudskim pravima i mi smo ti koji smo za oštru kontrolu na vanjskim granicama. Tko god kuca na vrata Europske unije, ne mora nužno i ući. Ako mi provedemo ovaj paket mjera, znači da smo na pravom putu. Ja vam to kažem zato što, dragi moji kolege, vrlo često u raspravama e, čujem da me se prekorava zbog načina na koji se ponaša Orban. Mi kolege se slažemo oko toga da ga moramo podsjećati na e, to da mora imati humanitarni stav, da mora e, biti, da mora imati humanitarni pristup. To sam rekla i na plenarnoj, a kada smo odlučili o kvoti od 170 tisuća, Viktor Orban je bio protiv toga. Također su bila i tri socijaldemokrata protiv, Rumunjska, Slovačka i Češka republika. E, znači tri socijaldemokrata i jedan pučanin koji je bio protivan tom prijedlogu. E, da ne govorimo sada o Danskoj i Nizozemskoj gdje, su, druge stranke na vlasti. Ali e, ne čujete ono što govori Angela Merkel i koja čini nešto pozitivno za te osobe tako da preuzima odgovornost kada je riječ o izbjeglicama. I zato molim vas da se prestanemo prepirati između tih demokratskih stranaka. Mi svi zajedno kao europljani moramo na vanjskoj vanjskoj i unutarnjoj e, e, granici preuzeti odgovornost. Dame i gospodo, kolegice i kolege, još ću za zaključak reći da trenutno svjedočimo rastućem populizmu u Europi. Postoje neke snage koje siju strah. Ovdje u Europskom parlamentu mi donosimo temeljnu odluku od velike važnosti. Mi smo je donijeli i oni koji su za Europu ti rade zajedno i mi smo ti koji željemo e, spriječiti utjecaj ekstremista na naše zakonodavstvo. I mi smo to činili i proteklih godina. Sada tražim od drugih e, klubova ovdje u ovoj dvorani također da djeluju na nacionalnoj razini. Ja sam zabrinut zbog razvoja situacije u Portugalu. Imam maksimalno poštovanje predsjednika države koji sada pokušava donijeti odluke kako bi izbjegao situaciju situaciju u kojoj ekstremistički vi su ti koji utječu na zakonodavstvo. Mi smo ti koji moramo promicati prodemokratske evropske sile u tom zajedničkom duhu i moramo se suočiti sa zajedničkim zadaćama. Hvala vam na pažnji. Vielen <clears throat> kolega Zahvaljujem, a sada da e, e, kolega Učeli je htio postaviti jedno pitanje. Hvala gospodine predsjedavajući. A Mislim da je ovaj govor nevjerojatan prošlog tjedna na kongresu Pučana složili ste se sa populističkim pristupom e, koji zastupa gospodin Orban. Jedan od članova njegove stranke izabran je za potpredsjednika vaše stranke. Dakle, nemojte upirati prstom u socijaliste, nemojte govoriti da smo mi odgovorni zato jer nacionalistički egoizam treba potražiti u vašoj stranci među vašim članovima. Zaustavite gospodina Orbana i onda ću povjerovati vašim riječima. Hvala. Možda je došlo do problema u komunikaciji, no ponavljam ono što sam rekao. Govorio sam o odluci da se jednako podijeli 160 tisuća ljudi u Europi. Orban se protivio tome, a još tri čelnika također, i to su bili socijaldemokrati. Viktor Orban je rekao da tu odluku ne smatra pozitivnom, no i kolege iz socijaldemokratskih redova su također rekli da e, nisu složeni s time. Evo, ja tražim da se prestane optuživati jednu pa drugu stranku. Moramo se početi nositi sa ekstremističkim stavovima u Portugalu, a i drugdje. U redu, sada u ime socijalista i demokrata ima riječ gospodin Pitella. Presidente Schulz, presidente Juncker, presidente Tusk. Gospodine Juncker, gospodine Tusk, ja ne mogu sakriti svoju zabrinutost zbog ovih stremljena ka dijeljenju i čak raspadu Europske unije. Ja se sada neću složiti sa grobarima koji proglašavaju već e, Europsku uniju mrtvom, ali me zabrinjava mješavina svih ovih antistrujanja, antiglobal, anti-islam, anti-Izrael, anti-imigranti, anti-Europa, Europa mačeha. Dakle, svi ovi anti, svi ti pokreti, sva ta strojanja bi si mogli zadati zajednički slogan koji je parafraza velikog Antonija de Kurtisa. To to, a? Dakle, ja sam već unaprijed protiv. Najbolji način za suprotstavljanje tim stremljenjima je djelovanje. Europa će izaći kao pobjednica u trenutku kada uspije, kao što je učinio predsjednik Juncker u nedjelju, napredovati zahvaljujući konkretnim prijedlozima u vezi sa situacijom na Balkanu. Europa će izaći kao pobjednica kada bude mogla pokazati spremnost Europskog parlamenta, o čemu je posvjedoči Šulc, da se osigura potrebna brzina u donošenju odluka koje se tiču nošenja sa ovom krizom. No Europa će iza svega izaći kao pobjednica i pokazati se jačom od virusa nacionalizma i straha kada bude uspjela dati hrabre i uvjerljive odgovore. Ja pozivam na sve snage koje se zalažu za Europu i koje su prisutne u ovom parlamentu bez obzira na to gdje se nalaze i želim naglasiti da trebamo staviti naša europeistička stremljenja u središte jer sada se trebamo odnositi sa izazovom onih koji žele graditi na nama, a i onih koji žele nastaviti graditi europski dom mi moramo ostvariti ove točke koje je nabrojio predsjednik Juncker. Sustav preseljenja izbjeglica uz sustav sabirnih centara koji će biti prisutan na vanjskim granicama Europske unije. Zatim jačanje i obrana Schengena, zaštita europskih građana i to ne nacionalizmom i povratkom na nacionalne granice. To nije rješenje, nego upravo jedan od problema. Potrebna je također i veća koordinacija između država, naročito na Balkanu, kao što je odlučeno na sastanku na vrhu prošle nedjelje. Nije prihvatljivo nepoštivanje prava izbjeglica, kao što je naglasio predsjednik Juncker. Ne smijemo dopustiti da se njima postupa kao sa jednom bezobičnom masom koju se šalje s jedne granice na drugu. Također ne smijemo najizloženije zemlje financijski kažnjavati. Izbjeglička kriza predstavlja izvanrednu okolnost u odnosu na pakto stabilnosti. To je rekao i predsjednik Juncker. Mislim da će komisija i dalje nastaviti djelovati u tom pravcu kako bi se izdvojilo iz nacionalnih preračuna troškove koje su zemlje članice imale u nadzoru vanjskih granica. Kada je riječ o Turskoj, ne, ne smijemo Ankaru prepustiti samo i sebi u upravljanju učincima sirijske krize. Dakle, treba odmah provesti akcijski plan za Tursku, no treba biti jasni da nećemo potpisati nikakav bjanko ček za tursku vladu. Provedba akcijskog plana sa Turskom i promicanje na terenu poštivanje ljudskih prava i poštivanje prava osoba i ljudskih e, i manjinskih prava nije kompatibilno sa ovime što je rečeno. Također, približavamo se sastanku na vrhu u Lavaleti. Imali smo prešutu razmjenu između Europe i Afrike, davali smo neku mrvicu afričkim vladama koje su uz zamjenu usporavale migracijske tokove. No to sada više ne stoji. Treba nam pravo političko, kulturno partnerstvo, osim gospodarskog partnerstva. Europska unija mora ulagati u ponovno oporavak Afrike, što znači da treba podržati afričke demokracije u jačanju njihovih institucija, u borbi protiv korupcije, u ulaganju u obrazovanje i također i u jednakoj preraspodjeli plodova rasta. Tu treba još mnogo učiniti. Sve zemlje članice i svi mi koji se zalažemo za europski projekt moramo se založiti kako bismo učinili još i više. Moramo učiniti ono što je naša zadaća kako bismo suzbili ovu krizu prije nego što bude prekasno i Ispričavam se sada zbog malog nacionalističkog skretanja, no, citirat ću Dantea, dakle ovdje se govori o našoj plemenitosti ili nobilitate. Gospodine Pitella, gospodin Stofarov vam želi uputiti pitanje, slažete li se s time u redu? Izvolite, gospodine. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι συμφωνούμε ότι τα Nema sumnje da znamo da milijuni izbjeglica moraju ostati u Turskoj i da se neko za njih mora brinuti. Pitam vas, slažete li se ili ne s činjenicom da su sve zemlje jako osjetljive kada se radi o pitanjima migranata, uključujući i Tursku? A u ovom slučaju e, činjenica da se velike pritisak vrši na Europsku uniju, da ga Turska vrši kako bi dobila određene ustupke. Mislim da moramo u potpunosti poštovati protokol iz Ankare i prije nego što načinimo bilo kakav ustupak Turskoj, Moramo biti sigurni da su i oni ispunili svoje obveze i odradili svoj dio posla. Naravno, u svemu ovome postoji humanitarni aspekt, ali sada netko to e, zapravo zloporabi. Hvala. Kolega Pitela. Hvala lijepa. Ono što ste vi rekli zapravo je pleonazam. Ono što sam ja vrlo jasno, kristalno jasno rekao nećemo turskoj vladi dati bjanko ček. E, zalažemo se za akcijski plan, međutim istovremeno želimo napretak na području poštivanja ljudskih prava, slobode medija i poštivanja prava manjina. Dakle, nismo mi apsolutno nigdje rekli da se odričemo poštivanja naših prava. Tražimo da se poštuje protokol iz Ankare, ali istovremeno ne možemo napustiti Tursku i ne može se samo baviti time. Hvala lijepa. Gospodin Kamal ima sada riječ u ime kluba Hvala lijepa. Migracijska kriza možda nije više mm, prva vijest na medijima, međutim ona će još dugo ostati prisutna i sada moramo pogledati kakve argumente imamo, jeste li e, proevropski ili antievropski orijentirani. Postoji čitav niz argumenata, oni koji misle da ne možemo učiniti ništa i onih koji misle da možemo učiniti sve. Moramo prestati raditi neke stvari. Recimo, moramo prestati slati signale kojima ćemo govoriti da su baš svi dobro došli. Ne smijemo, moramo prestati bacati mm, migrante u ruke krijumčara ljudi. Ne smijemo eh, zatvarati granice kako bi nakon toga neko drugi zatvorio granice. U svakom slučaju moramo se suočiti sa stvarnošću. Ovo nije samo kriza migranata, humanitarna kriza. Postoji opasno da to postane geopolitička kriza. Rusija čini sve što može kako bi naše granice destabilizirala, kako bi odvukla našu pozornost s Ukrajine. E, I e, sada postoji migratska ruta na Bankanu, imamo se od nedelje različite planove od nedelje najnoviji u 17 točaka. Međutim, niti jedan plan neće zamijeniti djelovanje. Prema tome trebamo stabilizirati krizu i moramo prihvatiti samo one koji su zaista izbjeglice prema definiciji UNHCR-a. I Čak ako i imamo e, e, sistem koji ćemo na taj način uspostaviti, ipak moramo neke izbjeglice prihvatiti. To nam je moralna obveza. Neke države rade više nego li druge. Neke države se e, jako su se u to ušle i ulažu velike napore. Neke su zemlje zasukale rukave, druge prebacuju sve ostalima. A i tu sve zemlje moraju nešto napraviti i tu ne mislim samo zemlje članice Evropske unije, baš sve zemlje. Mi e, ter, um, priznajemo ono što rade, primjerice Tuska ili Jordan, ali moramo zatražiti i druge zemlje e, iz te regije da nešto učine zemlje Balkana treba pomoći, treba pomoći zemlje koje su u susjednim područjima krize. Moramo biti pravedni, ali istovremeno i strogi. Moramo primiti izbjeglice, a ekonomske migrante ima reći da moraju na uvriježen način zatražiti da dođu ovamo i ne smiju eh, preskakati red zato. to Naši preci, e, naši djedovi borili su se kroz dva svjetska rata i zato, zahvaljujući njima, mi živimo u miru. Ne smijemo to zaboraviti. A sada vidimo, rat nam je na pragu, terorizam je kod nas i posvuda imamo nove probleme kojima trebaju nova rješenja. A povijest nauči da e, moramo imati prave saveznike, e, moramo se suprostaviti onima koji nam žele diktirati kako da radimo. Naši djedovi su e, bili ustali na noge i nešto učinili. Sada je došao trenutak da mi stanemo na noge i učinimo nešto za našu djecu ne smijemo više govoriti svima koji žele doći u Europsku uniju da je svima njima budućnost Europskoj uniji, ali istovremeno trebamo pomoći onima kojima je to potrebito. Učinimo nešto za izbjeglice, za naše građane i za budućnost i stabilnost našeg kontinenta. Dragi kolege, što se tiče vremena, dosta sada već kasnimo, samo vas želim na to upozoriti. Dakle, sada imamo otprilike 30 minuta kašnjenja. Od svakog javljena na riječ, e, mi masovno pristižu pozivi za pitanje pomoću plavih kartica, a ja želim još jednom reći da te plave kartice služe tome da se pojača jasnoća rasprave i da se postavi među pitanje jednom govorniku. A mi tu sve više uočavamo da se plava kartica zatraži prije nego što uopće predam e, riječ sljedećem govorniku. To nije smisao toga, da, dakle pomoću toga dobijete dodatno vrijeme za govor. Gospodin Coburn, vi ste htjeli postaviti pitanje? Gospodine Coburn, vi ste htjeli uputiti pitanje gospodinu Kamalu, to nije iznenađenje i mi ćemo biti sigurno jako iznenađeni zbog vašeg pitanja i sada ću stoga pitati kolegu Kamala prihvaća li to. Hvala predsjedniče. Gospodine Kamal, jedini način da se kontrolira gradinice Ujedinjenog kraljevina. Moram vas pitati što ćete konačno vi i gospodin Cameron si utuviti u glavu je da jedini način da kontroliramo naše granice je da izađemo iz Europske unije. Možete li predložiti bilo koju drugu metodu kako bismo to napravili? Hvala vam gospodine Coburni, jako mi je drago da ste pažljivo slušali o čemu se radi kada se postavlja plava kartica. Ne te. referendum je, će doći, a organizirat će ga konzervativna vlada, a ne vi. U ime liberala riječ ima gospodin Verhofstadt. Mr. President, I think that we shall have predsjedniče. E, mislim da ćemo imati sve više i više prekida našeg toka rada oko britanskih pitanja koje će postavljati britanski zastupnici. U svakom slučaju, dragi kolege, prije svega želim reći Manfredu Weberu, Manfrede, ovo nije natjecanje Radi se e, o krizi izbjeglica i to nije natjecanje među pučanima, socijalistima i liberalima. U svakom slučaju mi u odnosu na vas e, uvijek izgubimo. Ako su uz vas Coburn i e, Marko koji uvijek pokazuje susjećanje, vi uvijek ćete pobijediti ali nije natjecanje, nije natjecanje između različitih koji su populističkih e, nadzora, koji žele uništiti Europu. Oni su s jedne strane, a s druge strane smo mi koji se zalažemo za Europu. Prestanimo spominjati ovu ili onu vladu. Problem su vlade u Europi. Upravo nam je to pokazao Jean-Claude Juncker u pet minuta. Zahvaljujem mu se na tom. On je to vrlo detaljno napravio i pobrojao je koje su se sve odluke donijele na razini Europske unije, a koje već mjesecima europske države ne primjenjuju. Nije se dovoljno napravilo po pitanju preseljenja, po pitanju proračuna, nije se dovoljno napravilo kada je trebalo poslati dužnosnike na vanjske granice, nije se dovoljno napravilo. Problem nisu sporovi među klubovima zastupnika, već je u tome što države članice još uvijek ne shvaćaju da se to pitanje može riješiti samo na europskoj razini. To je problem sada i tu smo svi zajedno. Nema smisla da se mi međusobno borimo jer to će biti dobro samo za njih sa, tako da se plavim karticama napada Europska unija. Jer ovo je egzistencijalna kriza koja se može prebroditi samo ako, gospodine Tusk, vijeće odlučuje što treba napraviti. Europske granice i pogranička kontrola, da možemo kontrolirati naše granice. To ne znači da od Europe moramo stvoriti utvrdu, već da ćemo shvatiti da se radi o zajedničkim granicama. Moramo omogućiti ljudima da kada dođu u prihvatne centre da e, žive na zadovoljavajući način, a ne ovo kao što smo vidjeli na slikama posljednjih tjedana i da se napravi razlika između ekonomskih migranata i istinskih izbjeglica. Tamo se možemo organizirati. Dakle, gospodine Tusk, ako vas i jednu stvar mogu zamoliti, jest radimo zajedno. Znam da niste vi krivi, ali neka u prosincu kada se bude odlučivalo o tim pitanjima granice da se to odluči, ali nema sad e, grčkih, turskih granica, bugarskih granica. Ma ne, Ove granice su naše zajedničke granice, to je istovremeno i njemačka granica, to je zajednička odgovornost. Jer na tim vanjskim granicama će se moći zaustaviti balkanska ruta. Na bugarskoj granici, u Bugarskoj, u Grčkoj, tamo možemo stvoriti zajedničke pogranične službe koje će zaustaviti te ljude, koji će ih registrirati i raditi na njihovu preseljenju. A isto tako želim vam predložiti dati nešto za vijeće, nemojte im dati božićnu stanku. Ako sada ne mogu se odlučiti o zajedničkom sustavu azila koji nam je potreban, kao niti o zajedničkom sustavu e, e, vezanom za ekonomsku migraciju koji nam je toliko potreban. Jer to su bitna pitanja. U prosincu za nekoliko tjedana nemojte im dopustiti da odu na praznike. Neka ostanu u toj e, zgradi e, tako istočno europskoj zgradi u kojoj se sada sastaje vijeće i neka se dogovore i e, znam da vi jeste za to, ali molim vas još jedno. Molim vas da jednom zauvijek donesete odluku da gospođa Mogherini dobije mandat da može preuzeti inicijative na europskoj razini. Jer izvor te krize je sukob u Siriji na kojeg gledamo već godinama krajnje je vrijeme da Europsko vijeće, da Mogherinijevoj mandat, da počne nešto raditi u ime Europe. Mislim da je to stvarno nestvarno nerazumno. Gospođo Mogherini, prije par dana održao se sastanak u Beću, usred Europe, na kojoj su bili predstavnici SAD-a, Turske i Rusije, a e, nikoga nije bilo iz Europske unije. 1815. na Bečkom kongresu ipak su Evropljani bili zastupljeni, a sada e, sme sastanak održava u srcu Europe i nije bila Europa zastupljena. Ista stvar kao e, samič toga je Barozo organizirao na Azorima o Iraku, nije bila zastupljena Europa. Prema tome, molim vas, dajmo gospođoj Mogherini mandat. Gospođo Mogherini, iskoristite taj mandat. Dođite na te sastanke i tamo zastupajte europsko stajalište. Hvala vam lijepo gospodine Verhofstadte. Gospodin Ederić, to je veliko iznenađenje, vam želi postaviti pitanje. Pretpostavljam da je to pitanje upućeno vama, da da vama. Izvolite, gospodine Etheridge. Ovo zaista je pitanje gdje tražim pojašnjenje od gospodina Ferhoštata. E, vi kažete da mi koji postavljamo plave kartone smo grozni ljudi, prekidamo debate i da smo protiv baš svega što vi kažete i što vi predstavljate. Da, više migracije, više Europe, više države, ali nismo mi protiv svega mi s ove strane koji želimo da se rasprava nastavi, mi smo za raspravu, za demokraciju i za slobodu, a mi smo istovremeno protiv Europske unije i sve ono što vi i vaši pokušavate progurati. To je istina. I zato što rasprave i plave kartice toliko važne, a vi to ne volite. Pa nemam ništa protiv plavih kartica, one su plave, a ja sam eh, plavi politički gledano. Ali kada god mažete plavom karticom ja jednostavno eh, kažem pa ne ne oni nisu euroskeptici oni zapravo mašu europskom zastavom prema tome nastavite sviđaju mi se vaše plave kartice u ime ljevice gospodin Glesias ima riječ Hvala, predsjedniče. Po prvi puta sam se javio u vječnici prije 15 mjeseci i bila mi je čast predstavljati klub zastupnika e, e, e, Ujedinjene Evropske ljevice. U međuvremenu u Europi je došlo do mnogo promjena. Trudili smo se da Europu promijenimo i da ona bude manje stroga prema slabima i da e, bude manje popustljiva prema onima koji su moćni. Počeli smo prije 15 mjeseci raditi na tome. Prije 15 mjeseci govorio sam o e, Španjolcima koji se bore protiv fašizma. Govorio sam o onima koji su se zaista zalagali za socijaldemokratsku Europu gdje se poštuju ljudska prava. Čuli smo mnoge ksenofobe i ksenofobne izjave u ovoj vijećnici. Jasno sam e, tada rekao da neće uspjeti. Međutim, čuo sam e, i puno licemjerja. Puno je ljudi proljevalo krokodilske suze kada se govori o ljudskim pravima. Gospodine Weber, vi ste govorili o onome što bi se moglo dogoditi u Portugalu. Pa nećemo li poštivati e, demokraciju i ljudska prava, a portugalski građani e, imaju želje koje se možda vama i ne sviđaju. Možda bih nešto mogao reći i liberalima. Oprostite, nisam, e, iako sam e, vježbao pred zrcalom, naučiti točno kako se izgovara vaše ime, ali vi govorite o liberalima, o demokratima i točno je da se vi s drugim strankama slažete o bitnim načelima. Međutim, vidimo da siromaštvo i dalje e, preostaje. Govorite o ratovima, o obiteljima koji su došli pred vrata Europe na europskim granicama. Mi evropljani ne možemo zaboraviti što sve znači rat. Siromaštvo i jad ne možemo zaboraviti te strahote tako što ponižavamo ljude na našem pragu jer mi na taj način ponižavamo i Europu. Europu socijalnih prava, prava vezanih za rad. Moramo tražiti da nam države polože račune jer one su u rukama velikih financijera. Vi ste kao ministar financija se zalagali za tajne pregovore sa multinacionalnim tvrtkama i na kraju su građani tu mnogo toga morali platiti. Gospodine Juncker, to vama kažem, a vi kao gospodin Pitela omogućili ste od ljudima poput gospodina Junkera da budu u ovoj vijećnici, jer socijalisti i pučani radili su zajedno Prema tome, gospodine Juncker i gospodine Pitela, nemojte se praviti da ste na stranima običnih ljudi. Vratit ću se sada na Španjolsku. Bilo bi mi drago da španjolska u vladi nema više ljudi poput vas. I za kraj moram još reći da se izbjegličku krizu neće riješiti politikama i suzama. Političku će se krizu riješiti odgovornim načinom djelovanja. Tako to ćemo raditi za mir, a ne zato što ćemo e, e, podupirati ratove. Nemojte stvarati probleme na europskim granicama, gospodine Juncker. U ime zelenih riječ dobiva gospođa Harms. Meine Poštovane dame i gospodo, kolega Weberu, ako doista želite želite doprinijeti konstruktivnim rješenjem u akutnim situacijama, onda trebate nazvati gospodina Zehofera i reći mu da umjesto da javno samo brblja da bi konačno mogao telefonski razgovarati sa gospođom Feynman i sa gospođom Merkel, u njegovom položaju je to moguće i od toga bi svi imali koristi. A kao prvo bih htjela u ovoj raspravi pokušati nešto pojasniti. Ja ne mislim da bi doista prije svega trebali raspraviti o dubokoj krizi u Europskoj uniji. Kriza i rat, to je nešto što se trenutno odvija izvan Europske unije. A mnogi drugi narodi imaju daleko veće poteškoće nego što je to do sad imala Europska unija. I ako ne prestanemo uvijek iznova prvo govoriti o nama i o našim poteškoćama, onda nećemo biti u mogućnosti da doprinesemo tome da u Siriji i u toj regiji ili na prostoru južno od e, Sahela ili na području sredozemlja dođe do promjene. Za mene je to doista strašno koliko smo mi koncentrirani na same sebe u ovim raspravama. Po mom mišljenju je isto tako tako da ovaj veliki pritisak vezan za ovaj problem koji sada osjećamo, kojem razgovaramo, da je to zapravo rezultat jedne krive migracijske izbjegličke politike koja je bila usredotočena na same koju smo e, desetljećima provodili. Europska unija je predugo bila udobno smještena u, okviru uredbe Dublin, gdje se radilo o tome da se taj problem zadrži izvan vanjskih granica Europske unije. A danas nisu ovi brodovi koji su e, doživjeli brodorom na Sredozemnom moru probudili, onda bismo bili ravnodušni i prema svim tim problemima na području Južnog Sredozemlja. Nije sada jednostavno iz e, takvog jednog načina postupanja ravnodušnosti i odbijanja problema se probuditi, uvesti neke promjene. Ja mislim da je Europska unija dovoljno jaka i može to učiniti ako prestanemo u okviru ovakvih rasprava s tim da pokušavamo uništiti Europsku uniju. Gospodine Juncker, ja mislim da je dobra odluka da se učini više za poboljšanje situacije izbjeglica u Turskoj, a isto tako i u drugim susjednim državama Sirije. No ono što ja smatram lošim, a to je jedna stara pogreška, je to da kako bismo postigli nešto dobro, se ponovno povežu, povežemo sa jednim muškarcem koji u svojoj državi radi upravo na loš način. Tu govorimo o predsjedniku Erdoganu. Dok mi ovdje raspravljamo, jedna velika medijska skupina um, će uskoro biti pod um, opsadom strane policijskih snaga i stoga moramo dobro razmisliti kako ćemo nastaviti u našem odnosu s Turskom. Ja mislim da je jako dobro da je prošli vikend održan sastanak na vrhu vezno uz Zapadni Balkan. Mislim da je to doista iskorak. Da se konačno prizna da kao što je bilo prije u slučaju Mađarskoj imamo sada na zapadno-balkanskoj ruti situaciju koja je doista e, humanitarna katastrofa i da je sada Europska unija odgovorna za to da u toj situaciji bolje postupi s ljudima koji su pristigli k nama i koji bježe k nama zato što su njihove države u rasulu i zato što je Europska unija prostor gdje mi radimo na korist građana i građanki. I još samo mogu naglasiti da smatram da osim e, sladavanja te akutne situacije moramo isto tako razmišljati o dugoročnim promjenama. E, što ćemo imati umjesto uredbe iz Dublina? Kako izgleda budućnost naše migracijske izbjegličke politike? I kako ćemo srediti naše granice? Kako ćemo urediti naše granice tako da ne dođe ponovno do militarizacije, kao što se to primjerice događa kod Frontexa, nego da imamo e, ljudska prava, temeljna prava i poštivanje međunarodnog prava i da imamo jednu novu otvorenost, jednu pravednu otvorenost, a to bi trebalo biti mjerodavno za razvoj jedne takve nove politike Europske unije za vanjske granice. Hvala vam na pažnji. Hvala vam lijepa gospođo Harms u ime kluba zastupnika FTD-a. Riječ ima gospodin Farage. Ova migrantska kriza počela je Europsku uniju i to je doista egzistencijalna kriza. Možda bismo se trebali postaviti pitanje što je zapravo prava narav ovog projekta. Jer danas smo mnogo čuli o pravima. No što je sa demokratskim pravima? Jer mislim da ono sa čime se ovdje susrećemo je sve više autoritarna Europska unija koja uništava demokratska prava i zapravo se s time na kraju i hvali. Svaki puta kada dođe do bilo kakve krize, radi se o nacionalnoj demokraciji koja tu gubi. 2011. vidjeli smo talijanski premijer Berlusconi je zvučao euroskeptično i zamijenjen je, zamijenio ga je marionetski premijer. Vidjeli smo upravo istu stvar koja se dogodila u Grčkoj 2011. Gospodin Papandreo je zaprijetio referendumom o članstvu u euro i doživio je puć i zamijenjene marionetom. O migrantskoj krizi vidjeli smo četiri države članice, e, predvođene najsnažnijim Mađarskom, koje su jasno rekle da ne žele sudjelovati u migrantskim kvotama Europske unije, nakon čega je ponovno kroz prijevar Europske unije e, su prisiljene da prihvate upravo ono protiv čega su se izjasnile. E, grčki premijer, gospodin Cipras, zapravo je pobjedio na izborima i došao u ovaj dom kako bi mu se reklo da je njegov manifest neprihvatljiv i da od toga mora odustati. No, mislim da je to sve doseglo do nove najniže točke ovaj tjedan s Portugalom. E, mediji gotovo da to nisu niti spomenuli, ali za one koje ne znaju, nakon općih izbora ljeva većina ima socijalistički plan za Portugal i da, predsjednik Portugala, gospodin Silva, e, odbija im vlast pod izgovorima da oni predstavljaju antieuropske sile i dopušta manjinskom premijeru konzervativnom da ostane na svojoj dužnosti. To je jednostavno moderna provedba e, Brežnjevljeve doktrine. To je upravo ono što se dogodilo državama koje su živjele unutar SSSR-a. Ono što je ovdje postalo jasno u situaciju sa Grčkom i Portugalom jeste da zemlja ima demokratska prava samo ukoliko su ona za ovaj projekt. Ukoliko nisu, ta prava im se jednostavno oduzimaju. I možda nas to zapravo ne bi trebalo niti iznenađivati. Kao što je gospodin Juncker već prije rekao, ne može se donijeti demokratski izbor o europskim ugovorima. A gospodin Schäuble, ministar financija njemački, rekao je da izbori ništa ne mijenjaju. Postoje za to pravila. Mislim da bilo tko tko vjeruje demokraciju, da bi Portugal treba doista biti e, posljednja slamka, Treba biti upozorenje da ovaj projekt štiti sam sebe i sve svoje neuspjehe, da će uništiti individualna prava naroda i nacija. Moja zemlja je uvijek vjerovala u parlamentarnu demokraciju i to toliko snažno da smo dva puta u proteklom stoljeću riskirali sve kako bismo se borili za parlamentarnu demokraciju, ne samo za Veliku Britaniju, već i za ostatak Europe. I stvarno vjerujem da za sve nas koji vjerujemo u demokraciju i želimo da ju se ponovno zavede, da britanski referendum nudi jednu zlatnu priliku. Izvolite. Mr. Farage, Gospodine Faražu, usporedili ste situaciju u Portugalu sa situacijom u prethod, bivšem SSSR-u. Znam da nemate nikakvo iskustvo života ondje što mi imamo. Možete li nam molim vas dati neki primjer gdje je Brežnjev ili netko drugi tko je predvodio Sovjetskom savezom se suočio sa demokratskim izborima u nekom od država koje su bila sastavnim dijelom SSSR-a. Iako moram reći da tada nisam baš bio niti tijekom mađarske pobune bio prisutan. Da, do toga došlo i da se slične stvari se dogodile 68. Čehoslovačkoj i drugdje, ali reći ću vam nešto o Brežnjeljeve doktrini jer sam sikrono da se toga sjećate. Kaže da sile koje se protive socijalizmu, kada pokušaju preokrenuti razvoj jedne demokratske zemlje u smjeru kapitalizma, da tada ne samo da to postoje problem zemlje o kojoj se radi, već jedan širi zajednički problem i razlog za brigu svim socijalističkim zemljama. I mislim da ono što biste vi trebali e, je prekrižiti ovdje socijalističke i staviti unutra Europska unija i to će savršeno odgovarati. Riječ ima sada u ime kluba zastupnika gospodin De Graf. Gospodine predsjedniče, kada je kancelarka Merkel prošli tjedan eh, posjetila sultana Turske, time je zapečatila sudbinu Europe. Turska će dobiti ubrzani pristup Europske uniji u zamjenu za ograničavanje protoka migranata. Eh, Njemačka ovdje čini se da jednostavno odlučuje za sve druge i da se Europska unija sama sebe uništava, ukida i uklapa se u novo otomansko carstvo. Vanjske granice ne mogu biti potpuno nepropusne, no povrat unutarnjih granica ili spomen toga jest nešto što je tabu. Europska elita će se zapravo predati zvijeri iz Ankare. Zaboravimo na ljudska prava, dok Erdogan bombardira sve vlastiti narod i surađuje sa ISISom, ukida demokraciju u Turskoj i guši slobodu izražavanja i to nasilno. 1913. su Turci tek konačno izbačeni iz Balkana i tek tada je prekinuto, prekinut, prekinuta pogibija kršćana. Europska unija sada ponovo vraća vjerske ratove a u islamu žene su e, osobe drugog razreda, djecu se prodaje, a nevernike se proganja i ubija. Kad gospođa Merkel kaže da islam pripada Europi, zapravo e, ide protiv svih kršćanskih humanitarnih vrijednosti i postaje suučesnicom e, zloupotrebi i zlostavljanju ljudi u prihovnim centrima, progone kršćana i sa svim drugim stvarima. A to će se dogoditi svaki puta i u svakom selu, jer je to ono što Islam predstavlja, preuzimanje zapada. Ovu invaziju moramo zaustaviti, granice zapečatiti i Turska nikada ne smije postati članicom Europske unije. U ime nezavisnih riječima gospođa Dodds. Thank you, uh, Mr. President. Zahvaljujem predsjedniče. Slušajući jutrošnju raspravu, nadala sam se da ćemo čuti jedan realni pristup pitanjima sa kojima se suočavaju europske nacije i nošenju sa tijekom izbjeglica i migranata koji trenutno su na putu za Europu. Jasno mi je da mnogi koji dolaze bježe od progona, no bojim se da početna reakcija nekih europskih nacija bi mogla Uh, one najranjivije prepustiti zloupotrebi i krijumčarskim mrežama. Predsjedniče Tusk, vi ste se jutros usredotočili na pitanje osiguranja granica i zaključili da iako su mogući dogovori s trećim zemljama, niti jedna treća zemlja ne može zamijeniti nas i našu zaštitu naših unutarnjih granica predsjednik, predsjedniče Juncker, vi ste rekli da moramo zaustaviti nekontroliran protok ljudi. Ako je to realističan pristup, svakako je dobrodošao, iako malo i kasni. I to je tek jedan dio odgovora. Zato je potreban dvojaki pristup, potrebna je i stabilnost u regiji i promicanje politika za poticanje gospodarskog rasta. Međutim, smeta me ton nekih vođa tijekom jutrašnje rasprave i obratila bih se gospodinu Weberu u ime svoje izborne jedinice u Velikoj Britaniji. Mi nismo nacija ekstrema, već ljudi koji su osjećaju s drugima i koji su ovlastili svoju vladu da pomogne sirijskim izbjeglicama. Zapravo mi smo drugi najveći bilateralni donator pomoći izbjegličkoj krizi u Siriji. I jedna od malobrojnih zemalja koja radi na ispunjavanju milenijskih razvojnih ciljeva. I za kraj, doista je e, loše čuti od predsjednika vijeća i komisije, iako smo mnogo čuli o ulozi europskih nacija i potrebi za dodatnim financiranjem od tih nacija, da ste svejedno ignorirali potencijalan doprinos država zaljeva koje ignoriraju ovu vrlo kompliciranu situaciju. Vrijeme da se pobrinemo da i one preuzmu svoju moralnu odgovornost da se nose sa ovom krizom zajedno sa svima drugima. Riječ sada ima ime Pučana, gospodin Royal. Sada je upanje mikrofon, dakle još jednom. Gospodine predsjedavajući, kolege i kolegice, ovo je jako velik problem, ovo pitanje izbjeglica i kako ćemo tu postupiti, to je neosporno, ali ono što mene smeta je to što od jutra do na večer čujem koliko je situacija složena, koliko je problem velik, a drugi mi govore tko je kriv za to, treći govore što smo u prošlosti krivo napravili, a onda se sastane vijeće i na temelju prijedloga komisije iznese nekoliko konkretnih e, mjera i onda se ništa ne događa. To je ono što ljudi uznemirava. Mi kao političari imamo posao da riješimo probleme, a ne da samo njima raspravljamo ili da upiramo prstom jedne u druge. Mi moramo riješiti te probleme. Ja sam sigurna da ovo pitanje bi s tom temom izvilica postupali potpuno drugačije kada bi rekli da politika funkcionira. I onda zapravo moramo napraviti samo ono što je normalno, dakle ono što smo se dogovorili trebamo sada i provesti. Priznajem da je ovo jedan problem koji europska politika ima i inače ne samo ovdje mnogo bismo dalje stigli kada bismo doista i radili ono što smo dogovorili u određenim tijelima i kada se ne bi svaki put oko toga morali uzvijavati. I stoga mi je vrlo e, drago što je komisija sazvala ovaj sastanak u nedjelju. Što je konkretno rekla, sada ćemo se sjesti oko stola s onima kojih se ovo tiče, raspravit ćemo to i reći tko će što raditi. Naravno da svi nisu bili tamo prisutni, naravno da to nije bio sastanak koji je ispunio sve kriterije, naravno da nisu svi zaključci zadovoljavajući, ali konačno smo jednom odredili konkretne stvari koji mogu doprinijeti rješenju problema i koji, s kojima građani mogu biti zadovoljni. I imam samo jednu primjedbu, bilo da se radi o vijeću, o komisiji ili o parlamentu, a vijeće tu ima najveći posao. E, zapravo oni sada trebaju napraviti ono što su rekli, trebaju isplatiti novac, trebaju dati alate komisije da djeluje i na kraju, ali ne najmanje važno, učiniti tako da Frontex može raditi, da je dovoljno obskrbljen, a ako države članice u tome ne uspiju, mi imamo instrument kojeg možemo iskoristiti i to bismo trebali učiniti. Dakle, hvala lijepo, ovo je bio prvi korak, a budući da je to prvi korak, nakon njega će doći još i sljedeći i zbog toga je to bilo ispravno. Dragi kolege, prije nego što predam riječ našoj kolegici Fajon, htio bih e, apelirati na vas. Zamolit ću vas da poštujete dodjeljeno vrijeme za govor. Imamo veliko kašnjenje, morat ćemo prijeći na glasovanje, a u tom trenutku će naši gosti, kako gospodin Tusk, tako kako i gospodin Juncker, e, ponovno uzeti riječ Glasovanje također nije jako jednostavno, o u 15 sati imamo nastavak e, našeg programa i stoga apeliram na vas da poštujete donjeno vrijeme za riječ, a sada ću predati riječ gospođi Fajon na jednu minutu. Zahvaljujem predsjedniče. E, ja sam posjetila jedan prihvatni centar na slovenskoj granici, stajala sam uz kolonu i gomilu od tisuća umornih izbjeglica. Pogledajmo te snimke, to su ljudi. A tko su oni koji ih natrag tjeraju u hladnu rijeku? Da li Hrvatska ne, ne treba poštivati europska prava. Hrvatska je zatražila jučer dodatne šatore. I kada god razgovaramo i spominjemo toleranciju solidarnost, nedostaje nam vjerodostojnost kada se obraćamo svojim izbornim jedinicama. Europski vođe potkopavaju moju vjerodostojnost. Slanje migranata u neke točke o kojima nemamo informacija, to nije prihvatljivo. Proteklim danima došlo je cijeli niz e, izbjeglica, toliko kao da u Njemečku dođe 3,2 milijuna u tjedan dana. Doći će uskoro do pravog kaosa, kaosa i predviđanja netolerantnih ksenofoba će se zapravo ostvariti. Nije istina da se stvari ne mogu učiniti, neki to jednostavno ne žele. Predlažem da oni koji ne žele donijeti odluke, e, puste to onima koji imaju srca, hrabrost i razum. Hvala, gospodin Dagutko, na dvije minute. Uh, Hvala vam. Dame i gospodo, brojke su važne, no bojim se da nisu ravnotežene. Rečeno je da je 700 tisuća migranata ove godine došlo u Europu. No također je isto tako rečeno da je 800 tisuća ljudi došlo u Njemačku. Da svaki dan 5000 ljudi prelazi austrijsku granicu imamo i balkanske, mediteranske zemlje i zapravo ne moramo biti osobito dobri u matematici kako bismo vidjeli da ovaj prvi iznos od 700 tisuća ne može biti ispravan, da bi treba biti viši. Kancelarka Merkel ovdje je rekla da da oko šest, da će milijuni milijuni ljudi, čak 60 milijuna ljudi napustiti svoje domove iz ovih područja tražeći bolju budućnost drugdje. Predsjednik Tusk rekao je da ono što smo do sada proživljavali se može usporediti sa velikom seobom naroda iz prapovijesti da je barem jedna trećina tih 60 milijuna ljudi dođe u Europu na dolazećem godinama, imat ćemo novu naciju, srednje veliku naciju na našem teritoriju. Dakle, koje zaključke možemo izvući na temelju brojki? Prije svega, izbjegavajući e, probleme nošenje sa brojkama, političari zapravo prikrivaju ozbiljnost ove situacije. Nadalje, instrumenti koje Europska unija predlaže svakako nisu odgovarajući nisu dostatni. Treće, imam osjećaj da se te instrumente više kako bi se e, iskoristila premoć Europske unije nad državama članicama, nego da se nosimo sa najvećim izazovom sa kojim se Europa suočila od kraja drugog svjetskog rata. Dakle, ova strategija je propala, ali e, nije nikakva niti utjeha vezano uz ono što budućnost može donijeti. Hvala. Gospodin Depre, jedna minuta i pol. Gospodine predsjedavajući, prije svega bih htio čestitati gospodinu predsjedniku komisije. Želim vama čestitati na inicijativi koju ste poduzeli i na 17 točaka koje su dobrene. Oni koji su kao i vi mogli vidjeti grozne slike izbjeglica muškaraca, žene, djece kako prelazu e, hladnu rijeku znaju da se tu radi doista o humanitarnoj katastrofi. To nas tjera na razmišljanje. Vanjske granice su zajedničke granice, vi se na to podsjetili, a ono što je zajedničko, time trebamo zajedničko upravljati. Nitko mi ne može reći da Frontex sa svojim trenutnim statusom ima dostatne mjere da to čini. Frontex je trenutno e, prosjak, prosjak koji mora pri državama članicama tražiti stručnjake, brodove, obalnu stražu. To nije e, operativno tijelo koje organizira. Trebamo prestati sa tim krivim svačanjima. Ako želimo zajedničko upravljanje granicama, onda moramo e, korijenito promijeniti status Frontexa kako bi on postao čuvar vanjskih granica, kako bi provodio zajedničke propise po takvim zajedničkim tijelom. Isto tako se podsjetili na potrebu da se surađuje sa tranzitnim zemljama, prije svega s Turskom i ja se s time slažem, ali pregovarati s Erdoganom koji pod izlikom da se bori protiv terorizma zapravo marira kurde, to je Turke koji djeluje na loš način području to je neodgovorno kako bi imali zajedničku pomoć prema Turskoj, onda moramo imati i konjunkturni odgovor na to, a ne samo strukturni. Hvala. Guzman, un minut. Zastupnica bio Guzman, jedna minuta. Hvala vam. Slovenska policija upotrebila suzavac protiv izbjeglica. To je liberalna vlada u Sloveniji. U Mađarskoj imamo stranku na vlasti koja pripada epp i koristi pse i drugo oružje na granici. 17.10. bugarska policija ustrijelila je, ubila jednog pakistanskog državljana, državljana na granici, no ono što doista utjelovljuje način na koji se Europska unija odnosi prema izbjeglicama je češka vlada koja e, stavlja oznake, žigove na ruke e, izbjeglica i okuplja ih u nečim nalik na koncentracijske logore. Europska unija bi trebala poštivati ljudska prava, no ono što vidimo je zapravo potpuno nepoštivanje ljudskih prava i moramo se pobrinuti da različite političke grupacije e, izbace one stranke članice koje zloupotrebljavaju ljudska prava. Gospodine Pitela, gospodine Weber, vaše, vaše stranke koje su članice potkopavaju solidarnost i uništavaju ljudska prava. Hvala. Zastupnica Keller, jedna minuta. Ispričavam se, prihvaćate li plavi karton? Imamo jedan plavi karton. Gospodin Petrla. Hvala, gospodine predsjedniče. Moram reagirati na ovo pretenciozno ogovaranje o Sloveniji. Pitao bih sljedeće, kako biste vi reagirali da dođe do jedne konfliktne situacije između unutar samih migranata? Mi smo morali se nositi sa time kako bismo spriječili još goru reakciju i slovenska policija je reagirala odgovorno. yo creo que actuar de manera Vjerujem da ukoliko želimo biti odgovorni da moramo poštivati ljudska prava i ne bismo trebali koristiti suzavac protiv onih koji bježe od rata i barbarizma. To nije način na koji se poštuju ljudska prava. Zastupnica Keller, jedna minuta. Thank uh, Hvala. Zapravo nisam toliko na onime što se dogodilo u nedjelju za razliku od gospodina Šulca ili nekih drugih jer konačno čelnici država koji su bili prisutni shvatili su da se radi o humanitarnoj krizi. Trebalo bi biti očito da je izbjeglicama potrebno sklonište, hrana, voda, sve što ste spomenuli gospodine Juncker, na konačno imamo u zaključcima to izrekom spomenuto pa se nademo da će konačno te sve stvari biti stavljene na raspolaganje. Također sam zadovoljna što Ženevska konvencija i poštivanje nje i prava Europske unije je naglašeno, iako nisam sigurna kako ćete to spojiti sa vraćanjem ljudi Afganistan. Naime, afganistanske izbjeglice prepoznati su kao izbjeglice u Europskoj uniji i gotovo da ispunjavaju prag od 75% koji je potreban za preseljenje. Dakle, Afganistan svakako nije jedno sigurno mjesto, a ponovno mini summit u nedjelju nije se pozabavio ključnim pitanjima, pitanjima novog i poštenog sustava raspodjele, poštenog i za izbjeglice i za države članice i pitanja pravnog pristupa, pravnog ulaska. Time se moramo baviti, a ne nekakvim čudnim pitanjima o ograđivanju Europe. Zahvaljujem zastupnik s jedna minuta. Poštovani predsjedavajući, dragi kolege, tri primjedbe nakon sastanka na vrhu. Konačno smo kao prvo priznali da Europa nije do sad štitila svoje vanjske granice, te se odlučilo uvesti određene mjere. To je pozitivno. Kao drugo, vijeće će dati 10 milijardi eura na raspolaganje za uh, azijske i afričke države u nadi da će to zaustaviti priljev migranata to je naivno. Kao treće, kolege, potrebna nam je nova migracijska politika gdje bismo rekli da Europa otvara svoje granice samo za izbjeglice s ratnih područja. A radi se i o tome da trebamo smjestiti izbjeglice u državama članicama ne bismo se trebali skrivati od toga i praviti se kao da je situacija drugačija nego što jest. Gospodine predsjedavajući, dok se sastanci na vrhu nizu u Europi, izbjeglička kliza se još i pojačava. Gradonačelnica eh, Kalea je rekla da su izbjeglice veliko bogatstvo i sada traži od određenih eh, građana od ovih izbjeglica da se presele, budući da doživljavaju agresivne napade od mještanja. Evo, tako djeluje Europa. Vlade i države članice odbijaju samostalno ponovno upravljati svojim granicama. Zbog toga ovaj sastanak na vrhu valeti neće ništa promijeniti. Zato što, citiram, on insistira na promociji legalnih puteva za migraciju i na ojačavanje zaštite migranaca uz takve neodgovorne prijedloge i ja tražim da se odmah obustavi dogovor rješenjena i da se uspostave kontrole na nacionalnim granicama kako bismo izbjeglice mogli smjestiti u prihvatni centar i odmah ih izbaciti. Evo, to je jasna poruka upućena izbjeglicama koji ne prisužu samo k nama. Hvala vam, gospodine na jednu minutu. Hvala vam. Zaključci vijeća posljedica su i rezultati jedne panike koja je ovladala vođama Europe. Zbog masivnog priljeva nezakonitih migranata. I jedina stvar koju je samit uspio učiniti bilo je da poboljša status Turske, države koja je uvelike i odgovorna za pogoršanje problema migracije. Umjesto toga da Europska unija kaže Turska, vi ste kandidat, ne ispunjavate kopenhaške kriterije, umjesto da kaže morate ispuniti svoje obveze, zapravo se omogućava tisućama nezakonitih migranata da uđu u Grčku. A istodobno kroz kancelarku Merkel Erdoganu se nudi 3 milijarde eura, iako nije s time bio zadovoljan želio je više. E, čak dva put više. Hvala predsjedniče. Slažem se u potpunosti sa dijagnozom gospodina Tuska. Migracija je nešto što mijenja i promijenila je Europsku uniju i unutrašnji odnos snage, kao i političku situaciju u pojedinim državama članicama. Ukoliko naše, su naše procjene broja migranata točne, a nije niti važno koji je konačan broj, pokazuje se da su migranti doista pitanje opstanka sviju nas u svim našim zemljama. I mislim da je dobro da se Europska unija dogovorila da se migrantima pomogne na ishodištu u zemljama Bliskog istoka i Afrike i takve odluke su već i donesene. Dobro je da smo se dogovorili oko prioriteta, a to je zaštita naših granica, ne možemo pomoći onima koji su već u Europskoj uniji ukoliko su naše granice onoliko propusne koliko je to slučaj sada, jer će samo još više njih biti privučeno u Europu iz zemalja poput Sirije primjerice. Također dogovorili smo se oko pružanja pomoći sa jednom milijardom eura za migrante na Bliskom istoku. Da li je to dovoljno? Vjerojatno nije. Isto tako moramo pomoći Turskoj. Turska je već pružila utočište 2,5 milijuna izbjeglica, a možda ako pomognemo Turskoj, ona će zaustaviti ovaj pritisak migranata koji trenutno postoji pred našim vratima. Možemo se nadati poboljšanju situacije u Siriji i moramo preuzeti svoj dio, surađivati sa UN-om kako bi se mogli nositi sa ovom velikom međunarodnom krizom. Hvala, prihvaćate li plavi karton? Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Poštovani kolega, izbjegli ste konkretne brojke, no imam sve jedno pitanje za, za vas. Raspolažete li točnim brojkama ili barem omjerima migranata? Koliko ih je doista migranata koji imaju pravo na azil, a koliko ih treba vratiti nazad kući? ja nie mówiłem o tym jakie są grupy. uvaženi kolega ja nisam govorio o pojedinim skupinama ja nisam govorio koliko ima koliki je broj političkih izbjeglica ili koliko gospodarskih migranata to je nešto što treba još e, ocijeniti. Ako imamo funkcionirajući registar za prijavu izbjeglica, onda bi znali te brojke. Sada znamo samo da ima preko 700 tisuća izbjeglica koji su pristigli k nama do sad, ali odrediti točan broj, to je nešto što ćemo morati još napraviti. Isto tako, sada se moglo čuti da će se tražiti od stručnjaka da analiziraju koje su zapravo uzroke ovog pristizanja izbjeglica u Europu. Gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege i kolegice, ne želim još jednom se osvrnuti na sastanak vrhu čelnika grozno je već e, ovo s čime se trebamo zadovoljiti kao s uspjehom, ali eto takva je situacija. No ja želim zahvaliti gospodinu Timmermansu, gospodinu Junkeru, njih podržati da sada nastavite pregovore s Turskom. Vi ste zaslužili tu pohvalu zato što već dugo imate kontakte sa sirijskim izbjeglicama, a isto tako i to nam daje manevarski prostor da uspostavimo strukture, da teksture ojačamo kako bismo pravilno postupali sa tim ljudima, sa izbjeglicama i svima onima koji poznavaju izbjeglice. Ali naravno ne bismo trebali naša uvjerenja, naše vrijednosti samo tako odbaciti tijekom tih pregovora i to nitko ne misli da će se dogoditi. Već moramo biti sigurni da isto tako da sami nećemo moći riješiti taj problem. Isto tako kao drugo želim vas moliti da i dalje sa Rusom i sa Sjedinomeničkim državama, sa Iranom i sa Saudijskom Arabijom radite na završetku rata u Siriji. To možemo postići samo zajedno i tu trebamo bez pragmatizma dovršiti patnju ljudi, a to inače nećemo moći. Hvala. Gospodin Marijas na jednu minutu. Hvala vam lijepa. Gospodin Juncker. Egeski otoci i su dobili 48 tisuća novih izbjeglica koji su pristigli još onim tisućama izbjeglicama koji su od početka ove godine pristigli u Grčku. Ako sada se izbjeglice trebaju raspodijeliti diljem EU već prema veličini države, onda će Grčka trebati prihvatiti 11 tisuća izbjeglica. A mi imamo memorandum i u Grčkoj situacija takva da imamo mnogo veći broj izbjeglica koje ćemo već morati prihvatiti. Gospodin Juncker Grčka ne može postati prihvatni centar za izbjeglice. Ne možemo primiti danje izbjeglice, gospodin Junkeru. To morate razumjeti. A isto tako morate razumjeti da Grčka treba štititi grčke granice. To je naše suvereno pravo. Tursku treba prisiliti da konačno prestane s time da šalje izbjeglice u Grčku. Hvala. Gospodin Weigl. Poštovani gospodine Junkeru. Hvala vam na tome što ste pozvali sastanak čelnika u nedjelju, to je bilo vrlo korisno. Nije mi se jako svidio vaš kritični ton vezano uz eh, djelovanje čelnika država, država koji se nalaze na zapadno-balkanskoj ruti. Trebate shvatiti da su te države suočene sa velikim problemom koji su nadišli njihove kapacitete. Zbog toga su oni bili živčani. No, taj sastanak je bio koristan. Moja država Slovenija je mala zemlja koja se nalazi na zapadno-balkanskoj ruti. To je ruta kojom se kreće više od 10.000 izbjeglica migranata. Danas se svi nalazimo na toj ruti. Svi smo suočeni s problemom do kojeg nas nije dovela sudbina ili neka prirodna katastrofa, već katastrofalne odluke političara. Mase ljudi koji pristižu iz tih nesretnih država su ovdje, oni su došli k nama, kao što je tome bio slučaj i u prošlosti. I u prošlosti smo prihvatili mnogo ljudi, s različitim pozadinama iz različitih vjeroispovijesti, ali danas je Europa drugačija. Svi bismo se trebali držati naših vrijednosti, a na temelju tih vrijednosti bismo trebali djelovati. Ne samo kao Europska unija, već i e, udruge civilnog društva, humanitarne organizacije, pojedine države članice. Moramo djelovati prema solidarnosti, prema toleranciji, moramo raditi na rješenju problema u Bliskom istoku i uključiti tu sve dionike. Hvala, gospodin Dimulos. Hvala vam lijepa. Poštovani eh, gospodine predsjednik komisije, predsjednik vijeća, moramo sada prijeći sjećena na dijela. Dolazi doista do kašnjenja, stalno se odgađa mm, provedba odluka i ništa se ne realizira. potrebno nam je europsko humanitarno rješenje za priljev migranata. Ako to ne napravimo, onda će možda doći do raspada Europske unije. Morat ćemo snositi taj teret. Osim toga bi moglo doći do rasističkih, fašističkih i ksenofobnih tendencija, a to nije prihvatljivo. To bi bio najgori ishod i mislim da do toga ne smije doći. Pristiže nam zima, svakim danom imamo sve hladnije i hladnije vrijeme, sredozemlje postaje velika grobnica. Što je sa uredbom Dublin 2? Što je sa mirovnim inicijativama za Siriju? Kada ćete konačno započeti s time da pomognete državama koje snose najveći teret? Gospođa Lunaček. Na jednu minutu. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Dame i gospodo, bilo je pozitivno i vezano uz vas, gospodine Junkeru, što je došlo do tog sastanka u nedjelju. Zato što se tu doista radi o budućnosti Europske unije. Dakle, moramo e, sjesti oko istog stola, odlučiti nešto zajedno, a ne međusobno e, graditi e, zidove i žične ograde, već zajedno raditi na rješenju. Gospodin Juncker, imate pravo kada ste rekli da bi to trebao biti uobičajen slučaj, ali to nažalost nije tako. Isto tako je normalno da pružamo podršku onim državama koje nisu još članice Europske unije, koji su na području Balkana. Pristiže nam zima, pristižu k nama izbjeglice koje bježe od e, bombardiranja, a ono što nedostaje, to se sada jasno vidi, je to da države članice konačno provedu ono što su obećali. Novčana sredstva, ali su tako i pravedna raspodjela izbjeglica u svim državama članicama. I tu se radi o vama, gospodine Tuske, o predsjedniku vijeća, da konačno vršite pritisak na članove vijeća da to naprave. Zajednički sustav za azil, to bi bilo potrebno i to baš u ovom trenutku kako ne bismo e, se sukobljavali jedni s drugima. Hvala gospodin Castaldo na minutu i pol. Hvala. E, dok u Rimu razgovaraju sa Gunto je e, u plamenu to se do, upravo mislili ljudi iz Makedonije i Srbije i e, drugih zemalja ovih mjeseci. Dakle, dolaze ljudi koji jedino žele preživjeti. I e, imamo de, u mjesec dana e, toliko ljudi koji su sada prošli kroz Hrvatsku. Što o čemu govore ti ljudi? Govore o o tome da treba zajednički upravljati, govore ono o granicama, govore o novom Frontexu, o malim koracima koji su korisni. Međutim, veliki damaklov mač je kad će do toga doći, kada ćemo imati legalne putovi ulaska u Europsku uniju, kada će doći do revizije Dublinske uredbe, kada ćemo konačno promijeniti ploču prema onome kako radimo prema Africi i naročito prema Siriji. Kada ćemo moći napraviti nešto da zaista podržimo razvoj u Africi? Nitko ne zna kada će se i kako to napraviti. A ne samo i što je sa politikom prema Turskoj. Ima e, ispravan stav kolega Ferhofstadt kada govori o tome da se ne smijemo e, boriti među pojedinim europskim e, zastupničkim klubovima. Moramo postupiti drugačije jer eto vidite koliko toga pred našim vratima gori, a mi smo samo licemjeri. Dragi kolege, koliko će daleko doseći cinizam? Mi čestitamo gospodinu Junkeru, a gospođa Merkel se okreće protiv tih mišljenja i protiv njegovog mišljenja što se tiče izbjeglica. Ništa ne uspjevamo, ali to nam nije bitno i čini mi se kao da nema pravog napretka, kao da nema drugog načina nego kako da pokažemo građanima da ova Europa ne drži do njihovog mišljenja da ovo više nema veze s demokracijom, da je ovaj način na koji vi svačate prihvat osoba, poput neke vrste robe i da ovako postupate u okviru ovih najvažnijih humanitarne krize u našoj dobi. Europska unija je zauzela mjesto građana, to se sada vidi. Pogledajte ovaj puč do kojeg je došlo u Portugalu, Mislim da vaša politika, vaše ucijene eh, na sada dovode do toga. Govornik je prekinut, gospodin Papadakis na minutu. Hvala. Ove odluke su opasne za izbjeglice i za narode. Zašto se Grčka pretvara u državu gdje ima više od 50 tisuća izbjeglica sada u nešto drugo. Sada s ovim centrima prihvaćaju samo kvalificirane izbjeglice, a većina drugih se jednostavno vraća natrag u ratna područja, a tu se radi o ratu za kojeg su krivi države NATO saveza, Europska unija i Sjedinjene države. Nije moguće da Frontex sada e, preuzme tu ulogu da vrati ljude na albansku granicu ili na granicu sa Makedonijom. To je poput da vuk čuva opce. To nije moguće. Grčko je suvereno pravo štititi svoje granice, a imperialističke intervencije želimo prekinuti tako se razvija samo kapitalistički sustav, razvija se siromaštvo, a to dovodi zatim do novih izbjeglica. Gospodin Lamasur, hvala vam gospodine predsjedavajući, dosta bi bilo. Naša nemoć, naša proturječa, naše licemjere, dosta je toga. Trebamo shvatiti zaključke iz ovih eh, priljeva migranata koji se bacuju na naša vrata. Prvi zaključak. Europska unija nije u stanu eh, riješiti ovakve krize Dakle, radi se tu o problemu upravljanja. U, za 2014. pripremamo odluke za klimatske promjene. To možemo, ali prihvatiti, registrirati tisuću izbjeglica našim državama to ne možemo. Kaotično djelujemo na kaotičnu krizu. Zatim drugi problem, financijske prirode i ovdje opet obećati 100 milijardi dolara da za 20 godina zadržimo zagrijavanje svijeta. Tu smo najbolji, ali prihvatiti desetke tisuća ljudi na našim granicama, tu odmah Europska unija za to nema sredstva. Za nekoliko dana ćemo usvojiti zajednički proračun za 2016. godinu koji neće imati dostatna sredstva. Europa, svi se slažu da prime, primaju ljude, ali niko ne želi više dati, niti siromašne, niti bogate države, niti velike, niti male države. I na kraju treći zaključak, političko licemjerje u svim našim državama, na svim razinama i gotovo u svim našim klubima zastupnika. Mi se pozivamo na vrijednosti, jedni govore geokrišanske geokršćanske drugi govore o laicizmu, drugi govore o proletarizmu u svim našim državama, drugi govore o univerzalnoj konvenciji o ljudskim pravima, ali u izbornim kampanjama, u toj tišini eh, na biljačkim jedinicama, tu te naše vrijednosti izdaju ove žene, ovu djecu koji su gladni, jednostavno zato što su drugačiji od nas ili zato što dolaze od negdje drugdje. Treba uspostaviti zajednički duh, treba vratiti Europsku uniju na, na vlastite noge i hvala vam gospodine Junkeru na vaše riječi za kojih će slijediti dijela. Hvala vam lijepa. Dvoje kolega je tražilo da vam postavi pitanje pomoću plave kartice. Dakle, dvoje kolega vam želim postaviti pitanje pomoću plave kartice. Molim vas da shvatite da to nije moguće, moramo nastaviti s našom raspravom zato što kasnimo. Slažete li se s time, gospodine, to i gospodin Fonzulika? Da, hvala vam lijepa. Iznimno vam hvala. Znam da to nije potpuno si pravedno, ali moramo imati kompromis. Hvala vam lijepa i sada riječ ima gospođa Zipel na jednu minutu. Europska unija je dragovoljna zajednica, ali njene članice se obvezuju na podijeljenu suverenost i na zajedničku odgovornost. No, kako stave, tako i mlade države članice uvijek su iznova sklone da to zaborave i zapadaju u nacionalni ekoizam. No, poboljšanje kontrola granice ipak moraju dopustiti izbjeglicama svugdje na EU legalan put, a e, svi moraju moći zatražiti azil. A sada ovaj, ovo povećanje kapaciteta za registraciju izbjeglica taj sustav može raditi samo ako se u vrlo brzo vrijeme provede raspodjela izbjeglica u svim državama članicama, ako se organizira integracija, ako istodobno riješimo i poboljšamo situaciju s izbjeglicama u drugim državama. Usput rečeno, Porezna pravda bi također bilo jedno temeljno važno pitanje s kojim bismo se trebali baviti. Nacionalni egoizmi ne predstavljaju rješenje. Države članice moraju sada djelovati kao solidarna zajednica i kao Europska unija. Eh, Domna Stevens, un minut. Hvala. na jednu minutu. Hvala lijepa, dragi kolege. Predsjedniče, jedini rezultat eh, mini sastanka na vrhu je taj da će se na balkanskoj ruti organizirati prihvatni centri jer egzodus prema zapadnoj Europi u kojoj uključeni su i e, ekonomski migranti mora bolje se bolje organizirati. Europska komisija traži rješenja koja će biti brza i to su upravo i ti prijedlozi. A e, sada vidimo da e, se pokušavaju naći neka rješenja i ne znamo kako će se sve to izvesti. pol milijuna ljudi ušlo je ove godine u Europsku uniju. Turska koristi te e, tražitelje azila kao e, zapravo e, nešto što će im poslužiti da bolje pregovaraju i traže neke stvari od Europske unije a Evropska unija više ne može ili ne želi e, braniti svoje vanjske granice. Imamo moralnu obvezu da učinimo to i da branimo naše granice. Hvala, a sada gospođa Zuber na jednu minutu. Hvala. Europsko vijeće je se sastalo i govorilo o evropskim, e, o izbjeglicama i e, došlo je do zaključka da se sve te mjere moraju poduzeti kako bi se zajamčilo da e, regularni izbjeglice se kasnije vrate kući jednostavno, što ako se ponašamo prema tim izbjeglicama kao prema kriminalcima? I e, što, evo vidite što se događa u Češkoj. Pa kakva je razlika među tim različitim mjerama? I e, znamo točno što se događa sa Eurofor med snagama. Dakle, trebamo jasno pojasniti što se točno traži od tih vojnih misija i kakva je situacija na licu mjesta. A sada gospođa Žuli ima riječ na jednu minutu. Gospodine e, predsjedniče Europskog vijeća, 11. i 12. studenog idete u Lavaletu na sastanak na vrhu i nemojmo se zavaravati rasprave o ekonomskom razvoju i o legalnim putevima migracije će biti najboljem slučaju neka vrsta nedostojne trampe i trgovine. Države članice mm, izistiraju na militarizaciji vlastitih granica i razgovaraju i pregovaraju sa autoritarnim državnicima. Sve ovo ne smije se e, napraviti e, tako što ćemo naše granice dati u podnajam moramo e, otvoriti nove puteve za migracije. Moramo učiniti to sigurnim i za migrante i za izbjeglice. Kako bismo izbjegli drame, moramo promijeniti politike i raditi na e, tome e, da budemo solidarni. Gospodin Mahna jednu minutu. Vidimo kakva je situacija s mnogim zastupnicima ovdje. Ja mislim da je veliki problem za Europu lažni humanitarizam. Oni među vama koji su podržavali raspad režima u Libiji i Siriji, da li ste se zaista pitali o tome što je dobrobit za građane tih zemalja ili ste pa htjeli pokazati vlastitu humanost i istirati diktatore iz tih zemalja? Vi koji veliko dužno otvarate vrata izbjeglicama i migrantima, e, da li vi zaista to radite e, njih radi ili da pokažete kako ste i vi veliki humanisti. Sada govorimo o zaštiti vanjskih granica, ali upravo vaši su zastupnici izglasali kritiku vezanu za čuvanje vanjskih granica. Mislim da je ovdje zapravo to jedan i jeftin trik te zaštitne mjere na našim granicama. To je nešto što bismo mi morali kritizirati u Europskom parlamentu. Gospodin Vilinski. Kolege i kolegice, ovaj priljev sa afričkog kontinenta prema Europi je doista primjer da nam je potrebna jaka međunarodna zajednica koja bi kao prvo e, dovela do pomirenja u toj regiji gdje bi imali e, prve točke za prihvat osoba u toj regiji gdje bi imali sigurne zone na tom kontinentu. To bi bila jaka međunarodna zajednica, a Europska unija radi upravo suprotno. Imamo dojam kao da e, oni koji odlučuju u Europskoj e, su poput kokošu i kokošincu, kako nisu sposobni donijeti jasnu odluku. A oni koji su doveli u cijelu tog kaosa, pa to je zapravo gospođa Merkel koja je rekla e, prema arapskim zemljama, afričkim zemljama da svi mogu doći, zatim isto tako i kancelar Feynman oni su glavni krivci. A ja kažem da oni koji doista žele raditi ovu politiku, da su to oni koji svačaju da svako ima prioritetnu obvezu da se pobrine za vlastite građane u vlastitoj zemlji. Hvala sljedeći govornik. señor presidente es desesperante la lentitud con la que estamos afrontando una la Gospodine predsjedniče, zaista jako smo spori u odnosu na ovu krizu, a to je velika humanitarna kriza. Izbjeglička kriza postaje zaista kriza institucija. Države članice ne primjenjuju mjere koje predlaže komisija mi ne radimo na tome da se izradi zajednička politika azila i, i izbjeglica. Mi zapravo umjesto da naše vanjske granice ojačamo, samo stvaramo nove unutarnje granice. Mislimo da će druge države riješiti naše probleme i to pod svaku cijenu. I osim toga stalno e, vršamo oko toga što treba ili ne treba napraviti što se radi i ne radi drugdje. Europska unija nije shvatila da ili ne može riješiti taj problem. Zašto tako sporo rješavamo probleme? Ta sporost zaista je nešto iz čega se samo napaja euroskripticizam i ksenofobija a izbjeglička kriza je nastala e, pred e, humanitarnom krizom. Europske institucije ne žele primiti više e, izbjeglica, dakle europske države ne žele E, prihvatiti izbjeglice i ne žele se više ući u rješavanje ratova. Neka sve to radi drugi. I prema tome zato ljudi više ne znaju kamo se okrenuti, kome se obratiti. Moramo priznati da e, ovaj rat protiv Sirijaca jest i rat protiv Evropljana. Sve dok to ne shvatimo, nećemo riješiti niti pitanje izbjeglica, nećemo riješiti niti probleme koje danas Europa ima. Jer ti izbjeglice, mislim, moraju boriti protiv istog rata kao i mi. Hvala sada gospodin Weigenholzer na jednu minutu. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ja sam jako sretan zbog ove inicijative komisije Njoj je potrebna sva moguća podrška. Ja sam bio u Gevgeliju, Preševu i Pasao, dakle na gradovim koji se nalaze na zapadno-balkanskoj ruti i kada vidimo te očene ljude, te iscrpljene ljude, možemo vidjeti da je da tu vlada velika hektika i velik, e, velika brzina. E, samo u Pasao svaki dan tisuća ljudi prijeđe granicu. To se čini kao egzodus. I mislim da moramo konačno umiriti tu situaciju, moramo te razvoj sada umiriti. A tu je meni važno da prije svega pružimo pomoć i to vrlo velikodušno u zemljama porijekla, da imamo sabirne centre koji će biti dostojanstveni i gdje će se poštivati ljudska prava i da isto tako eh, uspostavimo centre za prihvat e, izvan Europske unije. Hvala lijepa. Gospodin na jednu minutu. predsjedniče. Jedan od prioriteta ove krize jest zaštita vanjskih granica, a primjer suradnje moglo bi biti da u e, Mađarskoj e, upravo imamo mješovite pograničke protole. Mađarska igra e, vrlo važnu ulogu u ovoj krizi, a podrška Turskoj, moramo biti otvoreni, je nešto što smo trebali dati ranije. E, moramo se dogovoriti s Turskom, jer e, Turska traži ubrzani postupak pristupanja EU, uniji, ali ne možemo zbog toga samo trgovati onim kriterijima koje je svaka država koja je bila kandidat za ulazak u Europsku uniju morala ispuniti. Sada smo pod pritiskom i mijenjamo naš pristup. Moramo zaustaviti migracijske tokove, ali ne smijemo promijeniti naše stavove jer moramo vidjeti kako tko može raditi na pitanjima demokracije i slobode medija. Hvala. Koliko godina će vijeće i komisija nastaviti pregovarati kako bi se znalo kako se nositi sa tom humanitarnom krizom bez presedana? Nalazimo se u tragičnoj situaciji. Prije nekoliko dana održala se velika farsa u vidu sastanka na vrhu jer ono što je načinjeno tamo i dogovoreno jednostavno ne odgovara stvarnosti. To je uvreda svima onima koji su poginuli, to je uvreda na desecima hiljada izbjeglica i europskoj civilizaciji. Šta se radi? Stvara se veliki koncentracijski logori kojem nema kraja. Prave se ustupci Turskoj, a e, to sve na uštrb Europske unije. Osim toga, krše se suverenost Grčke, države iz koje ja dolazim. Europska konstrukcija upravo pokazuje kako su njezini temelji vrlo labavi. I e, moramo se pitati kakvu to Europu mi želimo. Hvala gospođa Atkinson. Gospodin eh, Pitela je opet došao na najniže grane kad nas je nazvao da smo virus. A zatim je gospodin Šulc rekao da je krivo štititi nacionalne interese. I ja bih htjela eh, samo reći da ćemo mi zaštititi nacionalne interese i da će Britanci izglasati da izađu iz Europske unije jer ona ne služi našim interesima. Gospodine Juncker, kad god imate neke sumnje, organizirate sastanak na vrhu. E Dobro je, sad dolazi netko iz Luksemburga da nam govori o migracijama. Međutim, niti jedan jedini migrant ne kuca na luksemburška vrata. Često idem u Kaleu. U Kaleu ima velik broj migranata koji žele to će Ujedinjeno kraljevstvo. Često se broj čak postručio na tisuća i to nisu izbjeglice, kao što sam ranije rekla, već ekonomski migranti. Koliko čuje, E, nema prijevoda na francuski, nema veze. Pa one kojima se ja obraćam su inako Britanci. Kao što sam rekla, ti ljudi nisu izbjeglice, to su ekonomski migranti, oni jednostavno žele ekonomsku dobit. I sada oni koji upadaju u europski tunel su uglavnom snažni mladi ljudi. Jučer sam bila na Eurostaru i bilo je puno mladića koji su sjedili na tračnicama. Policija ih ne je deportirala i to je greška i zato će se ovo prednuti. E, ne, neću ovaj plavi u imamo, e, moramo glasati. A pa nisam drugo od vas ni očekivao, hvala lijepa. Gospodine Brok. Dijalog između naše e, uvažene kolegice je, ona ga je imala s britanskim e, biračima, pa onda hvala lijepa. Gospođo Gardini, imate dvije minute. Hvala, predsjedniče. Ja kao talijanka podsjećam da danas nismo puno govorili o Italiji, možda smo je prično i zaboravili a moram reći da su naše razmirice stvarno malene pred takvim ogromnim problemima s kojima se moramo nositi. Duboko sam uvjerena da ono što je rekao predsjednik Juncker, da naši resursi nisu neograničeni i iz tog razloga niti naša solidarnost ne može biti neograničena. Ispravno je i moramo više nego hitno se nositi sa ovom situacijom a i moramo učiniti sve što smo obećali. Međutim, bez obzira o ho, ko će pobijediti, o, ili oni koji zatvaraju granice ili oni koji žele pomoći bez ikakvih e, ustručavanja E, to će okrznuti Europu. Jer ovo je tek jedan korak koji moramo napraviti, nositi se s hitnom situacijom. Ali postoje i politički problem. Gledamo rute odakle ti ljudi idu. Moramo to stabilizirati i moramo sve učiniti kako bi imigrante stavili u situaciji gdje oni mogu dobro živjeti u zemljama iz kojih dolaze moramo stvoriti stabilni sustav tamo. E, moramo gledati na sustavne interese cijelih regija koji će svi napustiti ne zbog klimatskih promjena, nego zbog nedostatka kulture. Jer kulture nema. A ja ću vas podsjetiti na ono što je rekao Pier Paolo pazolini veliki prorok 60. godina i koji je govorio o tome da će doći ljudi plavih očiju i s njim će doći milijuni ljudi koji će biti obučeni u e, e, podaranu odjeću. Evo o tome je govorio e, i zaista ispravno veliki Per Paolo Pazolini. Hvala na jednu minutu. Hvala. 17 e, točaka o ruti Zapadnog Balkana su važan e, rezultat sastanka na vrhu. Pokazuje se da Europa solidarnosti može djelovati uspješno i to usprkos poteškoćama. S druge strane, politika koja se zasniva na sebičnosti i na ogradama je ona koja će propasti. E, samo su prvi koraci doneseni u nedjelju. I tu ne mislim toliko o operacijama na granicama. Moramo učiniti više kako bi došlo do brze integracije izbjeglica. Potrebna je integracija, a ne prisilna asimilacija. Moramo te ljude naučiti jezicima, zato će nam biti potrebno puno novaca. Ne smijemo stvoriti atmosferu straha, moramo stvoriti integracijske politike zajedno. Sve dok Europska unija ne bude imala zajedničku politiku integracije, nećemo imati rezultate. Hvala lijepa. Gospođa Galna, dvije minute. Hvala. E, dragi kolege, kriza migracija postala je nešto što se redovno javlja na našem dnevnom redu. Istovremeno na Europu se vrši sve veći pritisak i još uvijek ne znamo što da radimo. Potrebne su nam inovativna rješenja i e, odgovorno djelovanje. Kako bismo pokazali e, da je naša solidarnost na dijelu, moramo zaista pomoći ljudima kojima je to potrebno. I zato e, E, moramo prestati s politikom otvorenih granica i dobrodošlice za sve. Moramo jasno i pošteno reći što ćemo napraviti. Na ovom sastanku na vrhu pokazalo se da ako ne shvatimo što nužno treba napraviti u kratkom i e, nećemo moći upravljati tom situacijom. Danas je Balkanska ruta dobar primjer, dobra ilustracija toga. Međutim, situacija će se samo pogoršati. I zaista bilo je vrijeme, krajnje vrijeme, da priznamo sve probleme koje imamo od kolovoza na ovamu. E, mađarskog premijera se napalo kad je rekao e, da se moramo pasti naše granice i da moramo lučiti tko su ekonomski migranti, a tko su izbjeglice. Moramo registrirati sve migrante, ne možemo ih seliti s jedne granice na drugu, jer migranti ne mogu sami birati gdje žele zatražiti azil. Ne možemo problem u Europi riješiti, ne budemo li zaštitili naše vanjske granice. I e, ne budemo li rekli ljudima da e, možete doći, ali ne svi. E, samo na taj način možemo zaštititi Schengen koji je jedan od najvećih postignuća u Europi. Moramo ljudima pomoći E, ljudima koji su u izbjegličkim logorima gdje na milijuni njih čekaju da se vrate kućama. Moramo djelovati odgovorno, to ljudi žele, to od nas očekuju. I to smo pokazali na konferenciji e, koju smo organizirali kao pučenih. Hvala, gospođo Gala. Sjećam se jedne stvari, sjećam se tog puta i njega su koristili i, krajem 17. Eh, stoljeća vojske koji su napale Beč. Gospođa Garcia, hvala. Hvala. Postavlja mi se pitanje koji je smisao dosadašnjih aktivnosti jer u ovom domu svjesni smo licemjerja jer ljudi govore o solidarnosti i to oni zastupnici čije vlade vrlo slabo upravljaju ovom krizom. Prije mjesec dana odlučili smo, dogovorili o kvotama raspodjela izbjeglica, a jučer gospodin Rahoj je objavio da će javni službenici biti uključeni u projekt gdje će prvih 50 izbjeglica biti prihvaćeno. 50, da li je to neka šala? Gospodin Orban i njegov imidž u EPP-u

hvala vam Hvala. Zastupnik Moraš, jedna minuta. Mikrofon. Hvala vam predsjedniče. Doista bismo trebali shvatiti ozbiljnost ove situacije i važno je da kakvi god bili naši politički stavovi, da ne odustanemo od Europske unije i našeg dobro organiziranog i sučutnog er, odgovora na ovo. Povjerenici Avramopolis i drugi će se sastati s nama nakon glasanja jer moramo nešto učiniti, moramo poduzeti određene aktivnosti. Dobro da je konzvala summit Zapadnog Balkana, bila je mnogo kritika e, upućenih prema tomu, no ovaj kaos je potrebno riješiti. I ljudi pate, e, do zime doći će još smrtnih slučajeva i tada će parlament pozvati na aktivnost. Dakle, aktivnosti moramo poduzeti, što znači da parlament mora i svoj dio posla odraditi. Dosta je sa pričanjem, moramo početi raditi, moramo staviti na raspolaganje financijske instrumente i pobrinuti se da ovi hotspotovi funkcioniraju. Mene zanima da prihvatni centri i hotspotovi, saberni centri funkcioniraju, a to je moguće ukoliko da se uvjeti za azil e, počnu provoditi, poštivati, jer stvari moraju početi funkcionirati u nadolazećih par tjedana. Hvala. Zastupnik Kefalogianis, minuta i pol. Hvala predsjedniče. Na samitu imali smo jedan velik važan događaj gdje su poduzeti koraki, koraci kako bi se udomio velik broj ljudi eh, na cijelom zapadnom Balkanu do Austrije i Njemačke. Grčka je određene stvari prihvatila, primjerice prihvatila dodatnih 50 tisuća izbjeglica. Složili su se i o stvaranju sabernih centara za registraciju i obradu svih izbjeglica. U budućnosti na, na raspolaganje će biti stavljena financijska sredstva, čak i ljudima da plaćaju stanarinu, no sada moramo raditi sa Turskom na zajedničkom akcijskom programu i to mora biti odrađeno na puno boljoj razini nego do sada. Nismo do sada imali niti sporazum sa zemljama Balkana i važno je bilo što su gospoda Juncker i Tusk e, dali izjave u tom smjeru. No ono što nismo vidjeli u zaključcima je da samo Libanon i Jordan među arapskim zemljama su ništa učinile. Bogatije zemlje, zemlje arapskog svjetla, svijeta nisu učinile ništa u Saudijskoj Arabiji, primjerice moglo bi se učiniti mnogo, mnogo više. I moramo se zapitati da li svi rade sve što mogu i trebali bismo na njih izvršiti pritisak kako bi do toga došlo. Zastupnica Berez. Hvala lijepa. Gospodine povjereniče, Europa u ovoj krizi daje dojam da ona zapravo i trpi nešto, a ne da upravlja evoluciju situacije na njezinim vratima. Tko se zapravo brine za situaciju u Siriji, odakle pritječe ogroman e, broj izbjeglica? Zašto od toga dolazi? Jer daješ tamo napreduje. Ko kaže hoćemo li E, zapravo naći rješenje s gospodinom Asadom. E, ko kaže hoćemo li ili nećemo uspjeti e, stvoriti i naći neki dogovor s Rusijom. Recite, molim vas, predsjedniku vijeća da mora nešto poduzeti. Jer baš na isti način na koji smo napravili monetarnu uniju bez gospodarskog stupa, napravili smo Schengen, a da nismo imali E, sve stupove i e, zato ja tražim od predsjednika komisije da uništi nešto, da učini nešto. Ne želim dovesti u pitanje odgovornost vijeća, već jednostavno da Europa preuzme situaciju u svoje ruke u ovoj krizi. Gospođa De Lange. Zahvaljujem predsjedniče. Mislim da ova rasprava zapravo omogućava parlamentu da se pogleda u zrcalo. Ako ne možemo vidjeti ove mase, gomile ljudi, tada zapravo gubimo iz vidika europske vrijednosti koje bismo trebali podržavati. Ovi ljudi nas trebaju, potrebna im je naša zaštita, solidarnost. I moramo pokazati solidarnost naspram zemljama koje snose većinu tog opterećenja. A potrebna je jasnoća. Dakle, mi ćemo organizirati i redovan povratak, no za to će biti potrebni veliki financijski iznosi, dok države članice samo daju obećanja koja ne ispunjavaju, jer se nadaju da će to netko učiniti za njih besplatno. Čuli smo mnogo humanitarnih stavova, no to nastavlja pod određeni pritisak, jer ukoliko fizički ne možemo nadzirati svoje vanjske granice, u tom trenutku nam je doista potrebna europska granična straža. Naravno, u tome moramo surađivati i sa drugim zemljama i mislim da se ne bi trebalo napraviti nijakve, raditi nijakve veze sa pristupom, kao što je slučaj sa Turskom, i pomoći vezano uz migrante. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnica Dali, jedna minuta. Hvala predsjedniče, zahvaljujem povjereniče. Summit eh, sa zemljama Balkana lijepo je pokazao koje sve napetosti postoje unutar zemalja Europske unije. U ovim trenucima Europska unija je ujedinjena i govori s jednim glasom, a summit u Lavaleti koji se održava kroz par dana nudi zlatnu mogućnost Europskoj uniji da započne s jednom konstruktivnom raspravom sa Afričkom unijom koja bi trebala dovesti do konkretnih rezultata. Imigracijski tijekovi se događaju zbog ratova, zbog nestabilnosti, siromaštva, nedostatka radnih mjesta i kršenja temeljnih ljudskih prava koja su još uvijek široko udomaćena u mnogim afričkim zemljama. Europska unija se mora pobrinuti da pomoć koju pruža to rezultat ima konkretne promjene. Moramo biti snažni i zatražiti te vođe da svoje građane stave u središte svojih politika. U ovom trenutku potrebna nam je Europska unija sa jednim zajedničkim snažnim glasom ukoliko se doista želimo nositi sa ovom situacijom i stvoriti stvarnu promjenu. Zahvaljujem zastupnik Rangel, jedna i pol minuta. Hvala predsjedniče. Što se tiče zaključaka ovog sastanka vijeća, e, sastanka na vrhu trebamo reći, e, koji se dakle u nedjelju održao sa zemljama Balkana i svim onim što je vezano za izbjeglice. Moramo reći dvije stvari. To je europska odgovornost. Prema tome sve europske države moraju tu nešto učiniti i reći. Svi mi dakle moramo prihvatiti izbjeglice. Svi moramo također izvojiti financijska sredstva kako bismo pomogli državama odakle dolaze izbjeglice. Moramo pomoći i državama koje su na granicama jer one primaju najveći priljev izbjeglica. Međutim, ta solidarnost mora biti razumna. Ne smijemo zamijeniti e, one koji su su e, izbjeglice i oni koji su ekonomski migranti. To se mora napraviti u sabirnim centrima. Dakle, radi se o odgovornosti koju imamo i to e, moramo prepustiti dakle, svim europskim državama. Osim toga, moram reći da mi smatramo da se radi i preventivno, naročito kada se radi o zemljama subsaharske Afrike. Ne samo u onima koje su sada u najosjetljivijoj situaciji i ih treba najhitnije reagirati, ali moramo paziti na situaciju u cijeloj Africi, subsaharskoj Africi. Gospođa Mici na jednu minutu. Mikrofon upavite, molim. Hvala. Migracija je simptom, ne uzrok. I ukoliko se ne pozabavimo sa, sa uzrocima, situacija će poslati samo još gora. Nasilje, kršenje ljudskih prava, teroristički napadi su samo neki od razloga za ove simptome. Afrička unija i neki drugi dobit će jedinstvenu priliku tijekom samita valeti da surađuju i iznađu jedno stvarno međunarodno rješenje ovoj migracijskoj krizi, do čega može doći samo ako se pažnju smjeri na osnovne uzroke te migracije. Zbog toga potičem države članice da upotrijebe ovaj summit između Europske unije i Afrike na Malti kao platformu za stvarne strategije koje će se baviti humanitarnim, socijalnim, političkim izazovima koji nažalost tjeraju ljude na napuštanje svojih domova i stvaraju egzodus iz Afrike u Europi. Nema jedinstvenog rješenja za sve, ali pozivam da se svi sudionici usredotoče na pružanje budućnosti ovim osobama u svojim zemljama kako ne bi pokušali kako se ne bi okrenuli drugim zemljama gdje do toga neće doći. To je velik izazov i je potrebna dugoročna strategija, no suprotno zauvijek ćemo se suočavati s ovim izazovom. Zastupnica Wilmot, Zahvaljujem. U ime britanskih laborista pozdravljam bilo kakvu suradnju sa Turskom i drugim zemljama, ukoliko će to omogućiti bolje nošenje s krizom. Čuli smo neke cinike iz ovog doma koji nikada ne žele tražiti rješenja, već samo žele upotrebiti ovu tragičnu situaciju u svoje političke svrhe. Nacionalni vođe koji su sklopili sporazum moraju sada preuzeti odgovornost da to i ispune. Ova kriza je jedna neprestana noćna mora za sve one obitelji koje prolaze kilometre kako bi došli do utočišta i hrane za svoju djecu. To su ljudi upravo poput nas, to su ljudska bića i ne radi se o političkoj igri. A govoreći o tome, na sastanku vijeća bila kratka rasprava o uvjetima i referendumu u Velikoj Britaniji, tako da bih ovom prilikom upozorila premijera Kameruna da se više ne može odgađati. Ova je stvar prevažna i sada nam se mora pridružiti osiguravanju budućnosti za Veliku Britaniju kako ona zaslužuje i to unutar Europske unije. Zastupnica Piri, jedna minuta. Hvala. Upotrebili bih ovu priliku da zahvalim Europskoj komisiji na posvećenosti ka iznalaženju praktičnim rješenjima ovih izazova s kojima se suočavamo. Pozdravljam akcijski plan koji je zajednički razvijen s Turskom, s obzirom da Turska i Europska unija jedne druge trebaju kako bi se raspodijelili opterećenje migranata i pružili utočište mnogima koji bježe od rata. Moramo hitno nastaviti raspravljati o financijskoj podršci, preseljenju i učinkovitom povratu imigranata te borbi protiv krijumčara. No, odbijam vezanje suradnje u pitanju izbjeglica sa pristupnim procesom Europskoj uniji, s obzirom da su ta dva pitanja međusobno potpuno nepovezana. Odgoda izvješća o napretku Turskoj bez ikakvog objašnjenja odaje dojam da Europska unija izbjegava kritičan stav o eh, situaciji što se tiče humanitarnog stanja pred izbore. A to je pogrešan signal jer Europska unija ne smije nas prekinuti sa praćenjem e, stanja kurdske manjine ili slobodom tiska u Turskoj. Hvala. Zastupnica Toja, jedna minuta. Ja krećem od onoga što je rekao predsjednik e, Juncker. Problemi jednih su i problemi drugih. Jer to je upravo temelj svakeg jedinstva svega, svega što postoji. I Europa će uspjeti samo ako se bude zasnivala na solidarnosti. Drugog puta nema, jer sada moramo rješavati probleme. Izbjeglica sutra ćemo imati druge probleme. Dolazim iz zemlje koja je predugo bila puštena, prepuštena sama sebi, a sada se radi upravo ista greška prema Sloveniji i drugim zemljama. I ovo što se sada e, zove Balkanska ruta je ono što je jako dugo e, bila ruta preko sredozemlja. Dakle, moramo tražiti od komisije da napravi sve što treba i to korak po korak, jedan čin nakon drugog čina da se e, daju pravi odgovori. Kao što je rekao predsjednik mog kluba Pitela, moramo napraviti jednu paradigmu s Afrikom, jer trebamo tražiti i zemlje zaljeva da pokažu svoju odgovornost, jer imaju i odgovor o destabilizaciji tog dijela. Gospodin Picula na jednu minutu. Je zadnjih mjesec dana ušlo preko 250 tisuća ljudi

Zastupnik Kirkos, jedna minuta. Zahvaljujem predsjedatelju. Jučer smo dobili 19 točaka zaključaka koje su vrlo dobri ukoliko ih se stvarno i provede. Dakle, solidarnost je nužna kako bi se smanjila ovaj val no također potrebna nam je dugoročan pristup, inače će se nastaviti sa ovim pritokom, a sabirni centri će se pretvoriti u zatvore. sa Turcima možemo razgovarati, možemo koristiti pravne kanale, no činjenica je da ukoliko ne riješimo osnovni problem, da nećemo moći dugoročno stvarno napredovati. E, na malenom otoku poput Pilosa, koji ima mm, malen broj stanovnika, ti ljudi su u potpunosti preplavljeni, no i dalje naporno rade na organizaciji i pokazuju praktičnu solidarnost e, koliko je to moguće. Hvala. Hvala vam lijepa, dame i gospodo, sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Daću riječ sedmero govornicima. Imamo mnoštvo zahtjeva, ali ne možemo sve uzeti u obzir. Kao prvo, gospođa Vozenberg. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Hvala lijepa. U nedjelju je dužan sastanak i e, tada je donesena odluka da 40 tisuća izbjeglica i onda danjih 20 tisuća izbjeglica trebati biti smješteno. U proteklih šest godina smo svjedoci gospodarske krize i nije moguće pobrinuti se za te ljude. Briga znači da ćemo imati neizvjesne posljedice a ovi tisući izbjeglica koji dolaze su doista veliki problem, te moramo surađivati s Turskom. Sporazumi o readmisiji se moraju poštivati i provoditi, ali isto tako moramo učinkovito djelovati protiv e, mreža krijumčara ljudima, jer na taj način pristižu ljudi k nama. Cijela ta tema dovodi do toga da ovo predstavlja doista pravu bombu za Europsku uniju. Gospođa Gomeš. Kao prvo treba prestati s besmislicima vezano s državni udar u Portugalu. Znam da je gospodin Weber rekao da ga zabrinjava mogućnost e, ljevičarske koalicije u mojoj državi kao ishod izbora, ali očito ga nije briga za mogućnost da dobijemo e, desničarsku vladu koja je antieuropski e, orijentirana. Mi smo u protokolu spremni prihvatiti izbjeglice. To su rekli sve nadležne osobe i sva tijela, no postupak premještanja trenutno ne funkcionira. Oni ne pristižu k nama. Nadam se da će se na sastanku na vrhu valeti iskoristiti ta prilika e, da čelnici naprave ono što govore ovdje u ovom domu. Dakle, da otvorimo sigurne i legalne putove za izbjeglice migrante. Ako to ne učinimo, onda će oni i dalje poticati poslovanje kriminalnih e, skupina i moramo konačno učinkovito raditi na tome da se završi sukob u Siriji i u Libiji i da u Iraku i Turskoj prestane terorizam. Inače, Europska unija neće riješiti e, one iskonske razloge zbog kojeg izbjeglice bježe i oni će i dalje pristizati. Ovo nije izbjeglička kriza, ovo je iskonski europska kriza zato što ne ispunjavamo našu obvezu da zaštitimo one koji su u potrebi. Hvala vam gospođo Gomeš. Gospodin Adoš je sljedeći govornik

Gospodin Hvala vam lijepa. Ja sam s pažnjom pratio ovu trosatnu raspravu, ali iskreno moram reći da sam ja izbjeglica i da sam sad ovdje čuo i pratio ovu raspravu, bih doista pokušao izvršiti samobojstvo u Egejskom moru. tu se odvijaju retorički govori, a od onoga što je gospodin Juncker rekao zapravo nisam čuo niti jedno konkretno rješenje za rješavanje tog problema. Naravno da Turska tu mora pripomoći, no ne radi se o tome da sada još i tražimo nova radna mjesta za izbjeglice. Nakon terorističkog napada u Ankari ne možemo više tvrditi da je Turska sigurna zemlja. a onih stotinu tisuća mrtvih. Nije moguće da vraćamo osobe, tako ćemo ih izložiti još i većoj opasnosti. Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Izjave gospodine Junkera i gospodina Turska ne objašnjavaju istinu. Europska unija tu politički ne postoji. Ne smijemo se bojati zbog eh, Zapadnog Balkana. Ne, nije tamo skandal, nego na području Zapadne Europe, u velikim državama članstva Europske unije. Ne doživljava neuspjeh e, Europska unija 28 država članica, već onih 15 država članica. Radi se o zaštiti vanjskih granica i o registru izbjeglica. Na taj način bismo riješili polovicu problema. Čuli smo poruku koju nam izbjeglice šalju. Oni glasno kažu da Europa ne djeluje pametno. Trebali bismo djelovati kao europljani, trebali bismo imati globalni plan za premještanje izbjeglica i izraditi zaštitu vanjskih granica. Isto tako trebamo pružiti državama pomoć u prihvatu izbjeglica i trebamo imati tu političku odgovornost. Hvala vam, gospodine Obermaru. Nema mikrofona. Ispričavam se. Prihvatni centri, sabirni centri, zajednički nadzor granica, to su do sada samo ploskule. Činjenica je da je Europska unija doživjela neuspjeh, popustila je, zaspala je. Nije uspjelo poštivanje Schengen zone, a povedje naših granica je katastrofalno. Preko milijun izbjeglica pristižu u Srednju Europu, najviše njih je neregistrirano i e, neprijavljeno. Među njima 70 do 80% mladih muškaraca koji pokušavaju naći obećanu zemlju, prije svega Švedsku, Njemačku, Austriju i tako dalje. To nije niti nikakvo iznenađenje jer e, je osnovni, osnovni socijalni sustav e, u tim zemljama viši od prosječne plaće u zemljama iz kojih dolaze. Tu neće biti dovoljne riječi, moraju slijediti oštri potezi. Kukan. Gospodin Kukan. Thank you. Kolega Kukan. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Od početka izbjegličke krize sam ja apelirao na čelnike Europske unije da uključe zemlje Zapadnog Balkana u iznalaženje rješenja. Te zemlje su izravno um, svjedoci posljedicama tih izbjeglica koji prolaze balkanskom rutom. Kako bi riješili tu krizu, moramo imati užu suradnju s njima. Isto tako moramo pažljivo pripaziti da ne dođe do drugih kriza u toj regiji. Financijska podrška je do sad bila ograničena i naša odgovornost je pristigla kasno. Zadovoljan sam što je sastanak u nedelju se bavio tim pitanjima i pozdravljam konkretne mjere e, umjesto izgradnje zidova. Kako bismo upravljali migracijskim tokovima, moramo usko surađivati na upravljanju granica, borbi protiv krijumčarenja ljudima, na razmjeni informacija i na raspodjeli tereta u humanitarnoj reakciji. Ako ćemo zajedno se boriti protiv te krize, onda će to biti i prilika da pripremimo te države za buduće članstvo u Europskoj uniji. Hvala lijepa. Frau Benova. Gospođa Benova. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Už také nekomfortnejšie na... Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Nije vrlo ugodno govoriti u ovom trenutku, ali ipak zahvaljujem vam na riječi. Želim reći da cijenim stav komisije kada se radi o tome da se nađe rješenje za tu izbjegličku krizu. Možda bi se trebali kritizirati stavove nekih država članica koji nisu bili spremni na rješavanje te krize. Isto tako želim uh, gospodine Pavniče, jednu posebnu temu koja se izravno tiče izbjegličke krize, a to je povećanje radikalizacije, e, fašizma i e, ekstremnih strujanja. U zemljama Europske unije svjedoci smo ne samo masovnih prosvjeda tih radikala i ekstremista, već isto tako i opetovanih napada na objekte u kojima se smještaju te izbjeglice i tamo gdje im se pruža pomoć. Isto toga želim apelirati na države članice dakle ne na nas, na parlamenti, na komisiju, već na same države članice da pokažu veću inicijativu u borbi protiv ekstremizma i radikalizacije u samim državama. Hvala lijepa. Meine Damen und Herren, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie Ihre Plätze Dame i gospodo, bio bih vam zahvalan kada biste zaužili vaša mjesta. Dame i gospodo, preostali kolege koji vode privatne e, razgovore isto tako zauzeti svoja mjesta u polukružnoj dvorani. Ne mogu si nipošto zamisliti da posljednjih deset govornika da su oni dobili imalo vaše pažnje. Parlamentarna rasprava se sastoji u tome da kolege i kolegice mogu iznijeti svoje govore, a da drugi kolege i kolegice njima slušaju, a to nije bio slučaj kod proteklih deset govornika, što mislim da je nepravedno. Sad ću dodijeliti riječ gospodinu povjeniku Avramopoulosu. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Danas je predsjednik Juncker odaslao snažnu poruku vezanu uz e, e, aktivnosti komisije, uz podršku komisije u rješavanju izbjegličke krize. Mi smo tome posvećeni i danas sam primijetio da postoji i snažna podrška s vaše strane i to od skoro sviju. Doista nam je potrebna ta podrška od Europskog parlamenta, a ono što smo do sad uspjeli postići bilo upravo zahvaljujući te podrške. Također je potrebno i da druge države unutar, ali i izvan Europske unije nam pružaju podršku, a i njima smo također pomogli. Mini sastanak na vrhu u nedelji je bio pozitivan. Države diljem zapadno-bankarske rute su se okupile oko istog stola i sada je otvoren dijalog. Ali nekoliko njih je koristilo vlastitu nacionalnu nativu. Moram priznati da još uvijek ne postoje u potpunosti taj europski duh suradnje. Više suradnje, više solidarnosti, više odgovornosti, to je ono što je potrebno. A sada su nam potrebna dijela, ne samo obavezivanja. Sada je došao trenutak. Provedba je od ključne važnosti, a to je i poruka koju sam čuo od vas ovdje. Provedba i učiniti više po pitanju upravljanja granicama, po pitanju zaštite tražitelja azila na organiziran način i po pitanju suradnje s državama izvan Europske unije. Uloga komisije se promijenila u okviru ove krize, stala nadzor, dijalog i podrška su potrebni, a inicijative se moraju odvijati više strateški. I zbog toga će program komisije pružiti neke odgovore vezano uz granice, uz Dublin, premještanje i zakonitu migraciju te preseljenje. To je sve već imamo ovdje, to je sve ključno, zato što se ne možemo priuštiti neuspjeh. Ne smijemo zaboraviti da se izbjeglička kriza iskorištava na razne načine, unutarnjim raznim raspravama, za utjecaj na javno, javno mnjenje. Jedino rješenje je objasniti našim građanima da je potreban zajednički pristup na različitim razinama i da pokažemo da komisija pruža tu ulogu podrške državama, članicama i e, drugim državama kojih se tiče ovaj problem. Ja sam posvećena, ja sam spremna surađivati s vama i s drugim državama, izravno ili neizravno, sa europskim, azijskim, afričkim državama, uključujući i o našoj politici o povratku. Sutra sam planirao otići u Pakistanu, ali zbog e, velikog potresa sam morao odgoditi taj posjet na idući tjedan, ali ja ću otići tamo i raspravit ću sa pakistanskim vlastima o politici o povratku i o e, njihovim obvezama. Članovi parlamenta, izbjeglička kriza je, ima katalizacijski učinak za više Europe. To je test naših sposobnosti, naših načela, kapaciteta naših institucija i to je ono što komisija čini. Tako što je stavila migraciju među prioritete svojeg rada i to od prvog dana. Tako što provodimo potrebne inicijative poput nastanka o zapadno ruti prošlu nedlju, tako što podržavamo države kojima je potrebna pomoć i tako pružamo podršku načelima solidarnosti i odgovornosti. A isto tako ojačavamo zajedništvo naše unije. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa gospodine poveniče. Riječ ima predsjednik vijeća Donald Tusk. Of course, uh, I share the concerns of uh, this. Gospodine predsjedniče, saslušao sam sve što su rekli europski zastupnici. Rješenje krize nije onako brzo kao što bi bilo nužno. Ovo je vrijeme kada redovni postupci u svim državama članicama su postupci koje treba zamijeniti hitnim postupcima. Nećemo u svim zemljama članicama e, su svi istomišljenici. Međutim, Luksemburško predsjedništvo želi podržati Europsku komisiju u iznalaženju kako e, ljudi, tako i sredstava koji su potrebni da se ova kriza riješi. Međutim, doprinosi koje treba izdvajati za svjetski program za hranu i slične institucije ipak veće su od onog što je obećano. I e, znamo da ovo nisu vrlo jednostavni trenuci i nije lako državama članicama izdvojiti i naći još novca. Ne smijemo zaboraviti da kada se radi o premještanju izbjeglica, da danas ima osam puta više mjesta koje je pripremljeno za to. Dakle, mjesta koji su pripremljeni za izbjeglice koje žele da ih se premjesti, nego li što izbjeglica to želi iskoristiti. Ali još uvijek nam je potrebno zajedničko stanovište o tome koju metodu trebamo koristiti u zaštiti vanjskih granica. Od samog početka krize Jasno sam rekao da moramo ograničiti u značajnoj mjeri migracijske tokove. A mišljenje da Europa treba prihvatiti baš sve oni koji dolaze u Europu je nešto što još uvijek čujemo. Čuli smo E, komentare o tome kako se policija ponaša prema nekim izbjeglicama određenim državama članicama i govori se o tome da se njihova ljudska prava krše. Moram vrlo jasno reći da do toga dolazi da su ljudska prava kršenja tamo gdje se zakoni ne provodi, a ti ljudi bježe iz zemalja gdje državne strukture ne funkcioniraju. Trebamo e, ovdje, ono što radi policija je zapravo da čuva javni red i mir. I to je zapravo opća primjedba koja se može dati o svemu onome o čemu raspravljamo kada govorimo o migracijskoj krizi. Hvala vam lijepo gospodine Tusk. Dame i gospodo, o rasprave je comes sada na glasanje. E, gospodine Datmut, e, imate li neko pitanje poslovnik? Da, da. Predsjednice, je li u skladu s poslovnikom čestitati gospodinu Donaldu Tusku kada se vješto prošle godine dao ostavku na mjesto predsjednika vlade da bi postao predsjednik Europskog vijeća. Gospodine Dartmut, pa to nije što govorite pitanje vezano za poslovnik. Prelazimo dakle sada na glasanje izvješće gospodina Sikerskog. poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje.